colleagues, we're U redu, krenut ćemo, a vjerujem da će naš stručnjak stići za nekoliko minuta. Sada je već 3.20 pa ćemo započeti sa sastankom. Krenut ćemo od prve točke dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, imate dnevni red u svojim materijalima. Imamo jednu promjenu u odnosu na objavljeni dnevni red tijekom glasovanja izvješće o svjetskom humanitarnom samitu, izvješće kolege Enrika Guerra Saloma će se dogoditi nakon svih ostalih glasovanja. Prihvaćamo li takav dnevni red? Hvala vam lijepo. Druga točka dnevnog reda priopćenja predsjednice, no ja ću sada dati riječ kolegama koji su se upravo vratili Sjera Leonea, Sjera Leonea koji je preko vikenda objavio da više nemaju problem sa ebolom. Mislim da bi bilo korisno čuti njihovo izvješće prije toga, naravno ovoga tjedna održava se i e, sastanak na vrhu o migracijama Europske unije i Afrike. Komisija će na tom sastanku pokrenuti zakladu za Afriku koju nam je predstavio povjerenik Mimica u rujnu. E, podaci o toj zakladi e, koje bismo trebali podijeliti s vama jesu da je E, ta zaklada otvorena za sve države članice e, da u nju e, uplate svoja sredstva do petka. Sredstva su već za tu svrhu izdvojile Nizozemska, Italija, Finska, Švicarska koja dakako nije država članica Europske unije, Luksemburg, Austrija, Danska, Švedska i neke druge države pa i Norveška. Ukupno je do sada izdvojeno 66 milijuna eura za ovu zakladu. Naravno, pratit ćemo što se događa na sastanku na vrhu u Valeti, eh, a rasprava o zakladi za Afriku vodit će se i u petak eh, poslje podne na plenarnoj sjednici. Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog eh, reda, dala bih riječ kolegama koji su nedavno bili u Sierra Leoneu. Norbert? Hvala vam lijepo pa što ste mi dali ovu priliku da nešto kažem neposredno nakon što smo se vratili iz Sjera Leonea. Otišli smo u Sjera Leone i ondje smo proveli četiri dana. Eh, Ignacio Koreo, Adam Seinsfeld iz Poljske, kolegica iz Španjolske, dakle četvero nas je ukupno bilo, predstavljali smo četiri kluba zastupnika i četiri države članice. Mislim da smo mnogo toga saznali, vidjeli smo koliko se učinkovito ondje radi, Upoznali smo predsjednika Sierra Leonea i e, pet do šest ministara iz vlade, što znači da su nam pridali veliku važnost, jer u tom tjednu u Sierra Leoneu mnogo se toga događalo. E, mi smo o ovom posjetu raspravljali još u ožujku, a u subotu ove godine, ovoga e, vikenda, kao što ste zacijelo čuli, Sierra ona je proglasila da e, u državi više nema ebole, što je naravno iznimno važno jer to znači da su mnoga ograničenja uvedena početkom godine sada ukinuta, djeca se mogu vratiti u škole, škole su bile zatvorene devet mjeseci, e, ponovno svi imaju slobodu kretanja i to će, vjerujemo, pomoći i da se gospodarstvo u e, zemlji ponovno pokrene. Država Sierra Leone iznimno je siromašna i imaju vrlo visoku stopu smrtnosti djece i smrtnosti e, rodilja. Od tisuću djece 182 umre prije nego što navrši pet godina. iako je prevladana opasnost od ebole, postoje druge opasnosti u toj zemlji. Izaslanstvo je moglo vidjeti da se E, odlično radi. Dakle, vidjeli smo da izaslanstvo Europske unije, delegacija Europske unije u Sierra Leoneu odlično radi. Vrlo su predani i na terenu e, mnogo toga e, čine. Dakle, bilo je također važno susresti se i nevladinim organizacijama koje imaju vrlo važnu ulogu kada je riječ o obnovi zdravstvenog sustava u eboli. Zdravstveni sustav je u strašnom stanju, ću vam samo dva primjera. Dakle, e, Sierra Leone ima oko 6 milijuna stanovnika i na, e, šest 6 milijuna ima samo oko 200 liječnika. Dakle, na svake 3000 stanovnika postoji jedan liječnik. Na putu do Sierra a na letu,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 stewardesa je pitala imali e, liječnika među putnicima i ondje je bilo pet liječnika iz Sjera Leone, ali svi oni rade u Europi, a ne u svojoj domovini. Znači to samo pokazuje koliko je posla potrebno uložiti kako bi se zdravstveni sustav obnovio i obrazovni sustav je u lošem stanju. U svakom razredu je 80 do 90 učenika, premalo je objekata, premalo je zgrada rada, premalo je učenika. Vidio sam to i u drugim državama u Africi, ali nigdje e, taj dojam nije bio tako jak kao u Sjera Leoneu. Predsjednik e, se boji da će se na Sjera Leone zaboraviti sad kada više ne postoji problem sa ebolom no iz e, financijske omotnice za, do 2020. godine e, Europa e, je izdvojila 80 milijuna eura za četiri sektora kao što su obrazovni sustav, zdravstvo, poljoprivreda i tako dalje. Evo dao bih sada priliku Ignaciju ako želi da doda nekoliko riječi. Hvala. Ignacio, izvolite. Hvala vam lijepa. Nema mnogo toga dodati ovome što je Norbert rekao, no želim svakako zahvaliti tajništvu odbora koji je organizirao putovanje ovoga izaslanstva. E, naše putovanje je bilo vrlo intenzivno i odlično organizirano. Želim zahvaliti i delegacije Europske unije u Sierra Leoneu, e, ambasadoru koji nam je pružio mnogo pomoći, koji je svugdje išao s nama, cijele dane je bio s nama i predstavio nam je sve probleme s kojima se usjerale one Leone suočavaju. Ono što Norbert kaže je točno, sada nakon krize s ebolom i dalje postoje veliki izazovi koje treba prevladati. A drago nam je što možemo reći kako smo bili prvo, zadnje i jedino parlamentarno izaslanstvo koje je posjetilo Sierra Leone tijekom krize s ebolom. Niti jedno drugo parlamentarno izaslanstvo niz koje države svijeta nije bilo ondje u ovih godinu i po dana. Sastali smo se sa zastupnicima u parlamentu Sierra u koji su rado s nama razmijenili svoja razmišljanja bilo je vrlo korisno vidjeti da u državi poput Sierra Leone, jednoj od najsiromašnijih zemalja svijeta, suradnja s Europskom unijom i sa pojedinim državama članicama i različitim drugim članicama uistinu na neki način može nadomjestiti rad koji ne rade lokalne institucije. Znači ono što smo vlastitim očima vidjeli iznimno je važno kako bismo odredili prioritete za budućnost u pogledu te zemlje i tog dijela svijeta. Hvala vam lijepa. Sutra ćemo sa koordinatorima razgovarati o prijedlogu komisije vezano uz predloženi projekt za Sierra Leone. E, znači, možda bismo mogli povesti i širu raspravu o tome što bi se sada moglo dogoditi u Sierra Leoneu i u drugim zemljama koje su bile zahvaćene ebolom. O tome smo razgovarali s komisijom, dakle neki kažu da neke bolnice koje su bile otvorene se sad zatvaraju. Dakle, treba nam dugoročni plan i zato je u ožujku održana međunarodna konferencija i ako ne možemo pomoći malim siromašnim zemljama po poput e, Sierra Leone, a kako ćemo se uopće pozabaviti nekim većim politikama. Zato bi bilo dobro da provedemo širu raspravu, ne samo da čujemo izvješće e, sa misije, nego da povedemo raspravu o tome što učiniti u tim zemljama nakon krize s ebolom. Dobro, sada možemo prijeći na sljedeću točku, nemamo više priopćenja predsjednice. Treća točka je odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 21. 22. rujna i 19. E, listopada. Ako imate bilo kakvih e, komentara vezanih na ove zapisnike, molim vas obavijestite tajništvo o tome do kraja ovoga sastanka. Inače ćemo smatrati da su zapisnici usvojeni. E, također imamo usvajanje odluka i preporuka koordinatora. Ista stvar, molim vas do kraja ovog sastanka vaše komentare, inače ćemo smatrati da e, su e, ti, te odluke i ti preporuke usvojene. E, I sada priopćenja komisije, da vidimo imamo li kakvi priopćenja. Ne, nema nikakvih priopćenja od strane komisije u redu. Čujem da imamo problem sa prijevodom na poljski. možete govoriti poljski, ne, oprostite, ne možete govoriti poljski jezik, ali možete čuti prijevod na poljski. Dakle, nemamo aktivan prijevod s poljskog na druge jezike, što znači da možete čuti prijevod na poljski, ali nažalost ne možete govoriti poljskim jezikom, morat ćete govoriti engleski, francuski ili neki drugi jezik. Ne znam zašto je taj problem, ali evo imamo tehnički problem, ispričavamo se na tome, pokušat ćemo za sljedeću, eh, sljedeći sastanak taj problem riješiti. Šesta točka dnevnog reda. Čut ćemo prezentaciju o važnom izvješću Europske komisije. Riječ je o, procjeni gospodarskih koristi od trgovinskih režima Europske unije za zemlje u razvoju. Dakle, glavna uprava DEVKO naručila je to istraživanje s obzirom da Europska unija trenutačno je uključena u čitav niz pregovora. Sljedećeg tjedna ćemo e, stavove vezane o sastanku sa e, Istočnom Afrikom. Dakle, prije plenarne sjednice doista bi bilo korisno čuti ovo izvješće. Drago nam je što je s nama suautor ovog e, izvješća, profesor Jovan Bizenbrok sa sveučilišta u Levenu, koji će nam izložiti rezultate ovog istraživanja. A prije toga Riječ ću dati gospodinu Gasparu Frontiniju, koji je voditelj jedinice za dosljednost politike u glavnoj upravi DETKO. DEFKO, da čujemo zašto je komisija uopće naručila ovo istraživanje. Izvolite. Thank you very much. Uh, so yes. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Dopustite da kažem da mi je iznimno drago što sam danas ovdje s vama. podijelit ćemo neka razmišljanja o trgovinskim režimima, o učinku trgovinskih režima i čut ćete izvješće o provedenom istraživanju. E, naravno, neću o tome govoriti ja, nego jedan od autora. To je nezavisno provedeno e, istraživanje koje su proveli vanjski konzultanti. A ono što ja želim učiniti jest objasniti zašto mislimo da bi bilo korisno da čujete to izlaganje. Postoje barem tri razloga zašto je to korisno. Prvi razlog je da ovdje imamo jasnu kvantifikaciju koristi od naših glavnih politika prema državama u razvoju. Kad govorimo o dosljednosti politike za razvoj, a to je jedna tema za današnje poslijepodne, ljudi često kažu da, ali možete li nam reći koliko je to u, u istinu vrijedno i kolika je cijena ove ili one mjere koju provodimo. Sada smo doista mogli kvantificirati učinke naših politika. Ovo je e, vrlo kvalitetna studija o kojoj se može raspravljati u bilo kojem akademskom kontekstu. Drugi razlog je što sada e, krećemo raspravljati o programu Zora do 2030. i o ciljevima održivog razvoja. I u New Yorku se uvidjelo da je trgovina jedan od glavnih načina provedba politika, pa je zato i u tom kontekstu doprinos Europske unije vrlo važan. I na kraju ove godine, a to je Europska godina razvoja, mislim da je vrlo dobro da imamo jasne primjere koje onda možemo pokazati javnosti i da općenito imamo više informacija o tome. Kao što sam rekao, ja neću govoriti o sadržaju ove studije, ali naglasio bih samo tri zaključka za koje mislim da su osobito važni. Prvo, studija je pokazala da smo mi, Europska unija, najveće i najotvorenije tržište za izvoz u zemlje u razvoju i kad je reč o poljoprivrednim i o nepoljoprivrednim proizvodima. To je statistička činjenica, ali dobro je da bude poznata i da se o njoj izvještava. Drugo, na temelju sofisticiranih modela studija može pokazati da naš trgovinski režim ima pozitivni učinak na povećanje izvoza iz država u razvoju u Europsku uniju i proporcionalno je taj učinak veći u najsiromašnijim zemljama. A treća stvar koju želimo naglasiti jest da ne samo da je studija pokazala da zemlje u razvoju sve više povećavaju izvoz kao e, rezultat našeg režima, već i da dolazi do diversifikacije njihovog izvoza. To je dakako vrlo zanimljivo u kontekstu njihovog razvoja, jer naravno jedno je ako stalno izvozite jedno te isto, a drugo je ako s vremenom izvozite razvoj različite proizvode, dakle ako dolazi do te diversifikacije. U svakom slučaju mislim da je istraživanje doista vrlo zanimljivo, provedeno je najnovijim metodama i drago mi je što imamo priliku o, njemu, o tome danas ovdje razgovarati. Hvala vam na ovom uvodu. Ehm, gospodin Van Bisenborg, uh, ehm, predat vam e, sada odmah mikrofon i oprostite što ste imali problema sa dolaskom na ovaj sastanak. Okay. So the study was commissioned by Ovu studiju naručila je glavna uprava DEVKO, kao rezultat objavili smo dva izvješća, ja ću sada ovdje govoriti samo o prvom izvješću, a to je podrobno istraživanje o općem sustavu povlastica. oprostite, samo pitamo gdje je ekran na kojem se vide slajdovi, on je ovdje iznad nas, postoji jedan na drugoj strani, ne znam možete li ga vidjeti. Ekran je vrlo visoko, odnosno e, ovaj zaslon, ne znam da li ga možemo malo spustiti. U međuvremenu možda možemo gledati onaj ekran na drugoj strani, odnosno ono platno na drugoj strani. Navodno se platno ne može spustiti, pa onda možda morate sjesti negdje dalje kako biste ga bolje vidjeli ili se možete okrenuti na drugu stranu. Izvolite. Znači, riječ je o istraživanju europskih politika i utjecaju tih politika na penetraciju E, ovih zemalja na tržište Europske unije. Europska unija ima dugu povijest e, davanja povlastica državama u razvoju kada je riječ o pristupu europskom tržištu. Ovo su podaci još iz 75. godine, dakle nakon konvencija iz Lomea a u ovom trenutku glavni način na kojim se daju povlastice za pristup europskom tržištu jest opći sustav povlastica. 2005. godine uveden je GSP+, dakle povlastice su proširene i na neke malo bogatije zemlje, a 2001. godine došlo je do važnog proširenja ovih politika u svemu osim u programima vezanim uz oružje, tako da e, najmanje razvijene zemlje svijeta imaju praktički e, pristup bez e, dodatnih davanja i kad je riječ o ulaganju i o dakle povlasticama u različite e, izvozne proizvode. To su bile trajni režimi, nisu zemlje morale brinuti o tome da će se povlastice mijenjati, dakle primjenjuju se na sve proizvode osim na oružje. Kad je riječ o tome što smo mi točno istraživali, Dakle, te povlastice, što bi one zapravo trebale ostvariti? S jedne strane, očekivali smo da će povećati izvoz iz zemalja u razvoju u Europsku uniju, a s druge strane da će proširiti raspon proizvoda koje te zemlje šalju u Europsku uniju, te kao što vidite ovdje u trećoj e, kućici da će na taj način potaknuti gospodarski rast i smanjiti siromaštvo. Znači, stvari su dosta očigledne. Ako im date određene povlastice, zemlje će sve više izvoziti. No, mnogo literature kaže da ako date pristup tržištu zemljama, ali one nemaju kapaciteta da ga iskoriste, onda će e, to da, neće dati nikakve rezultate. Dakle, postoji mnogo literature koje se ne slaže s ovom prvom e, strelicom jer kažu da povlastice i povlašteni e, režimi ne dovode uvijek do povećanja izvoza. Drugo je pitanje e, ove mogućnosti da veće izvoz e, pojačava gospodarski rast i smanjuje siromaštvo ta teza nailazi na više potpore u literaturi iako se smatra da su potrebne i neke druge mjere, recimo veći pristup financijskim sredstvima, potpora institucije i tako dalje. No razmatrat ćemo uglavnom ovu prvu strelicu. Znači prije nego što vam kažem više pojedinosti o ovom istraživanja, prije svega jedan općeniti pregled na nekoliko slajdova, prije svega kako bi sam, bih vam pokazao da je Europska unija važno ciljno tržište za izvoz država u razvoju. Ovdje možete vidjeti da 860 milijardi eura izvoza iz država u razvoju dolazi u Europsku uniju i to je 44 posto e, općenito trgovine Europske unije. Ako isključimo Kinu, koja se još uvijek ubraja u države u razvoju, ako ju isključimo, još uvijek vidimo da je to gotovo 30% e, kad je riječ o udjelu u europskoj trgovini. U posljednjoj koloni ovdje vidimo izvoz, dakle samo 1,8% njihovog izvoza dolazi iz naj, dakle tog izvoza dolazi iz najmanje razvijenih e, zemalja. Prethodno smo mogli vidjeti da mnogo uvoza u Europsku uniju dolazi iz država u razvoju. Ovdje želimo pokazati koliko je važna Europska unija za njihovo tržište. Najprije ovdje na vrhu možemo vidjeti da iz SAD-a, Europske unije i Japana Dakle, između njih možemo vidjeti da e, Europska unija ima veliki udio, 42% e, izvoza država u razvoju, a kad je riječ o najmanje razvijenim zemljama, ovdje je Europska unija osobito važna. E, dakle, 59% izvoza ide u Europsku uniju, iako to tvori samo 1,8% uvoza u Europsku uniju. Znači to je mali dio uvoza u Europsku uniju, ali za te zemlje Europska unija je najvažnije odredišno tržište. Ako onda gledamo posebno poljoprivredne proizvode, tu je taj postotak još veći, 77% izvoza poljoprivrednih e, proizvoda iz najsiromašnijih zemalja svijeta ide u Europsku uniju. Već sam ovo brzo spomenuo. Zašto? što ne možemo uvijek očekivati da povlašteni tretman pojačava izvoz zato što literatura govori da mnoge povlastice ostaju neiskorištene jer države članice, oproste države u razvoju, mnoge od njih ne mogu niti ispuniti postojeće kvote, tako da im e, proširenje kvota onda ništa ne znači. Dakle, kapacitet e, država da ispune kvote i iskoriste druge vrste povlastica je naprosto vrlo nizak. Pa zato se postavlja pitanje je li davanje povlaštenog pristupa tržištu nešto što zapravo uopće ima pozitiv pozitivnog učinka u tim zemljama i evo zato smo pokrenuli ovo istraživanje. Na ovom slajdu naveli smo metodologiju, no ja ću sada o tome govoriti vrlo kratko, a više ću govoriti o rezultatima. Ono što nas treba zabrinuti jest da vidimo da zemlje koje imaju preferencijalni pristup tržištu izvoze više, ali ne možemo biti sigurni što potiče što. Možda su to zemlje koje već imaju postojeće partnere za izvoz, pa sada kad im Europska unija daje povlašteni pristup tržištu, tu se zapravo uh, uzrok i posljedica zamjenjuju. Znači, to je ono što nas zanima i zato smo uzeli u obzir tri dimenzije Prvo smo napravili razliku e, u odnosu na vrijeme, pa smo razmatrali samo stope rasta, zatim smo razmatrali pojedine proizvode i napravili razliku između proizvoda za koje postoji preferencijalni pristup tržištu i onih za koje ne postoji i onda smo razliku u te dvije imenzije razmotrili po pojedinim državama, jer naravno postoji razlika između pojedinih država. Sjera Leone se upravo oporavlja od e, krize izazvane ebolom. Ako bi Europska unija davala bolji pristup tržištu u takvim zemljama, e, želimo vidjeti kakav bi bio učinak toga. Dakle, razmatrali smo u ove prethodne dvije dimenzije po pojedinim zemljama. Glavna e, napomena vezana uz našu metodologiju jeste da smo htjeli vidjeti ako dođe do promjene u politici Europske unije, hoće li to doista dovesti do e, promjene u izvozu pojedinih zemalja. Nekoliko podataka vezano uz podatke, ono što je ovdje važno reći je da smo koristili vrlo e, velik broj podataka, ukupno gotovo 12 milijuna napomena i zbog toga smo mogli biti vrlo fleksibilni u razmatranju pojedinih dimenzija i u, u vrijeme današnjih računala dobili smo rezultate za svega nekoliko sati. Evo sad kako izgledaju ti rezultati. U prvom redku možete vidjeti da u prosjeku Dakle, analize smo radili po proizvodu po zemlji i razmatrali detaljne podatke o izvozu pojedinog proizvoda iz pojedine zemlje u Europsku uniju. Utvrdili smo da kad zemlja dobije preferencijalni pristup tržištu, a to znači smanjenje e, carine za 6%, e, u prosjeku dolazi do rasta izvoza iz te zemlje za taj konkretni proizvod od 5%. Naravno, to nije 5% u svim slučajevima i vidimo da postoje neke dimenzije koje imaju jači učinak. Primjerice, kad je riječ o programu koji se odnosi na sve osim na oružje, u prosjeku je došlo do porasta od 7% u izvozu u Europsku uniju a naravno u sklopu programa GSP i GSP plus postotak je nešto niži. Ako države dobiju preferencijalni tretman u obliku ukidanja kvota ili ukidanja carina, E, to onda ima sličan učinak kao i carina koja se obračunava ad valorem. No, e, ono što ne iznenađuje je peta točka gdje smo ustanovili da je učinak kod najmanje razvijenih zemalja gotovo dva puta veći nego kod svih E, nerazvijenih, od, kod svih zemalja u razvoju. Dakle, tu je riječ o onoj skupini od 35 najmanje razvijenih zemalja svijeta. Mogli bismo se zabrinuti da će se svi ti učinci tek osjetiti pa smo zato također razmatrali e, postoje li već učinci ili tek možemo očekivati učinke i utvrdili smo da gotovo dvije godine nakon povećanja povlastica se osjeća najveći e, dio učinaka. To znači da smo sada u nekoj stabilnoj fazi i ne bismo mogli očekivati veći porast izvoza iz tih zemalja bez promjene politike. Ali ako promijenimo promijenimo politiku, te zemlje vrlo brzo na to reagiraju i unutar dvije godine e, razina izvoza se povećava i odgovara na nove mjere. Sve ove promjene odnose se na proizvode koje su te zemlje već izvozile i prije, a onda smo sada gledali kakav je učinak na diversifikaciju izvoza, dakle na proizvode koje te zemlje nisu izvozile u Europsku uniju prije uvođenja preferencijalne politike. Dakle, kad dođe do smanjenja E, carinskih stopa e, države počnu izvoziti određene proizvode, a to je osobito važno za najnerazvijanije zemlje svijeta, jer naravno tu je riječ o poljoprivrednim proizvodima e, koji se uglavnom izvoze proizvodima male vrijednosti, a tek kad počnu izvoziti proizvode veće vrijednosti, tek onda se to može reflektirati i na njihov razvoj, na njihovo gospodarstvo. E, no, e, učinci se ovdje ne, ne vide, ne očituju tako jasno kao u prethodnom slučaju, jer je kod ovih najmanje razvijenih zemalja svijeta e, ta veličina o kojoj govorimo i razlika u veličini izvoza mnogo manja nego kod drugih. Pa smo zato doista htjeli razmotriti koliki je učinak i ustanovili smo, kao što to ovdje piše pod drugom točkom, da je u prosjeku učinak takav da je njihov pristup e, tržištu 25% viši. Dakle, e, najmanje razvijene zemlje svijeta, ako dobije povlašteni e, pristup tržištu, izvoze četvrtinu više. Također smo utvrdili da kad se poveća razina e, prihoda, onda se učinak preferencijalnih mjera smanjuje. Evo, to su glavni zaključci našeg istraživanja i zaključno možemo reći neke od stvari koje smo već čuli, a to je da je Europska unija iznimno važno odredišno tržište za izvoz najnerazvijenijih država svijeta. S druge strane, eh, uvoz iz tih država čine, čini tek mali dio uvoza u Europskoj uniji. Kada te zemlje dobiju povlašteniji pristup, one povećavaju mno, e, svoj izvoz, ali što je još važnije, počinju izvoziti i proizvode koje prije nisu izvozile. I zadnja stvar koju ovdje nisam naveo, na agregiranoj razini utvrdili smo da e, veći izvoz u Europsku uniju jest povećan sa smanjenjem siromaštva e, u tim zemljama. Zahvaljujem na pozornosti. Okay, thank you very much. I'm going to open the floor. Hvala. Sada ću omogućiti kolegama da počnu postavljati pitanja. Ja imam i sama nekoliko pitanja. Gospodin Frontini je naveo neke dobro primjere, no postoje li neki dobri primjeri u vezi sa najmanje razvijenim zemljama e, koji bi bili konkretni, govorili se jedino o općenitim brojkama u vezi sa tim zemljama, dakle to je moje prvo pitanje. A e, drugo pitanje, dakle, ako sagledamo izvoze zapravo ove zemlje imaju mali udio u izvozu prema Europskoj uniji. Koja je konkretno vrijednost eh, toj trgovine? Rekli ste da je riječ uglavnom o mineralima i također o poljoprivrednim proizvodima. Možete izvoziti više, ali neće dobiti dovoljno prihoda da to... Eh, I to su zemlje uglavnom koje imaju koristi od tog uvoza, recimo eh, prehrambeno tržište. Znamo da uvozimo mnogo banana i mnogo voća, ali proizvođači primaju daleko manje nego prije 10 ili 15 godina po toni voća. Dakle, koja je vrijednost e, tog izvoza određenih zemalja e, za najmanje razvijene zemlje? Dakle, to je moje pitanje u vezi sa iznosima. Evo, to su za sada moja dva pitanja. Imamo li druge kolege koji žele postavljati pitanja? Njaceo Korao, a onda Marija Hojbuh. Hvala. Neću duljiti zato jer sam svjesna ove mogućnosti koja nam se pruža i također činjenice da izvozi iz zemalja u razvoju i iz najmanje razvijenih zemalja je u porastu, ali moje pitanje se odnosi na konkretne prednosti za narode tih zemalja. Dakle, Postoji li studija koja bi doista nam mogla pružiti uvid u to koja poduzeća izvoze više prema zemljama Europske unije, zato jer smatram da većina tih poduzeća koja izvozi na europsko tržište su europska poduzeća, dakle koja koriste prednosti ovog sustava povlastica koje imamo sa zemljama u razvoju, dakle ta poduzeća zapravo konkuriraju na našem tržištu u povoljnim uvjetima. Mene dakle zanima postoje li konkretne prednosti za te ljude koji žive u tim zemljama jer kao što vidimo postoji vrlo visoka stopa siromaštva. Hvala, Marija Hojbog. Nadovezat ću se na pitanje kolege Korava. Vi ste govorili o smanjenju siromaštva, ali kako mjerite to smanjenje prema BDP-u ili činite možda temeljnije analize na e, licu mjesta, zato jer BDP, kao što dobro znamo, ne odražava dobro stanje stanovništva, a kao što je i rekao kolega, jedno europsko poduzeće bi moglo ući u ta mjerila, ali to ne znači da zapravo ti ostvareni prihodi ne odlaze u džepove stanovnika. I na, na kraju, dakle, ovo pitanje povezanosti između gospodarskog rasta i e, borbe protiv siromaštva nije nešto što se automatski ostvaruje. Dakle, europska trgovinska politika se upravo protivi tim interesima. Evo, ako nastavimo liberalizaciju pomoću sporazuma o gospodarskom partnerstvu, ove povlastice ne donose ništa zemljama u razvoju. Jer ako one potpišu ove sporazume, što će dobiti? Ono što već imaju, ali zauzvrat moraju otvoriti vlastita tržišta našim proizvodima, tako da bi učinci mogli biti upravo suprotni onima željenima, zato jer bi naši proizvodi u tom slučaju preplavili lokalna tržišta. I još me nešto brine, odnosno bojim se da se situacija u tim zemljama pogoršava umjesto da se poboljšava, dakle sa ovim pristupom našem tržištu pomoću sustava povlastica Smatra se da se pomaže više tim zemljama umjesto da se reciprocitetno otvaraju tržišta. Dakle, taj, da nova vrsta trgovinskih sporazuma i to mislim na i sporazume sa Kanadom, sa SAD-om, recimo e, TTIP, tu se utvrđuju određeni standardi, no u ovom drugom slučaju s tim se zemljama ne savjetujemo kada je riječ o određivanju standarda. Evo u glavi 17. se govori o globalnom partnerstvu, a u točki 10. navodi se da u donošenju općih odluka u cilju poboljšanja gospodarskog stanja tih zemalja potrebno je se posavjetovati sa tim zemljama kako bi se uspostavio vjerodostojan sustav. Evo, to je zacrtano u razvojnim ciljevima, a mi se u praksi zapravo ponašamo potpuno suprotno zato jer te zemlje uopće ne uključujemo u odlučivanje o standardima i uvjetima. Gospodin Gorens ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se zbog laganog kašnjenja. Ne znam, hoću li postaviti pitanje na koje ste već e, čuli odgovor, ako to učinimo, recite mi kako ne bismo gubili vrijeme. Dakle, moje pitanje odnosi se na odredbe, na e, propise. Svi se slažemo ovdje u Europskoj uniji, ili barem svi, se slažemo ovdje u Europskom parlamentu da postoji potreba za kvalitetnim e, i zahtjevnim zakonima. Što su oni zahtjevni za naše domaće tržište, onda će teže tim zemljama u razvoju e, biti izvoziti i vlastite proizvode prema našem tržištu. Znam da već nekoliko godina neke zemlje, a općenito i Europska unija ulažu značajne svote u edukaciju izvoznika koji se nalaze u zemljama u razvoju. Dakle, Kada je riječ o mm, prilagođavanju izvoza tih zemalja potrebama i potražnje kod nas, e, odvijali se taj postupak e, istim korakom kao i evolucija naših zakona. Jeste li uopće uzeli u obzir to pitanje? Zatim još jedno pitanje odnosi se na naš odnos sa SAD-om. To ide u istom pravcu. S jedne strane upućuje se kritike na račun mogućeg usklađenja propisa, a s druge strane protivimo se ovom velikom trgovačkom prostoru koji bi mogao nastati i zapravo bi mogao predstavljati i tvrđe u odnosu na zemlje u razvoju. Dakle, imamo tu cilj, dva cilja koja se ne mogu lako pomiriti međusobno, osim ako se ne uloži veliki napor u poboljšanje proizvodnje u zemljama u razvoju. U zemljama u razvoju nastojimo E, kao prvo potaknuti proizvodnju koja je nama skupa, ali to znači također da treba i zadovoljiti određene kvalitet, standarde kvalitete. Evo, ja ću prepustiti sada profesoru da odgovori na ovaj krug pitanja. Evo, ja ću odgovoriti na pitanja u redu slijedu u kojem su postavljena. Dakle, prvo pitanje se odnosilo na prednosti koje imaju te zemlje od ovih međusobnih odnosa. Dakle, vidimo i veći obim izvoza no, mi smo uglavnom razmatrali vrijednost izvoza, dakle e, cijena i kvaliteta. Vidimo da su se ukupni prihodi tih zemalja povećali i to može biti zbog činjenice i da je cijena stalna, ali je kvaliteta veća. Onda bismo u tom slučaju mogli reći to je sjajno, da se povećala zaposlenost u tim sektorima, a to su zemlje gdje je visoka stopa nezaposlenosti, dakle imamo veću kvalitetu po istoj cijeni, ako je kvaliteta stalna, međutim, ali te zemlje onda mogu za isti proizvod dobiti veću cijenu, to je također dobro jer to znači da ima manje posrednika i da plaćaju manje carine, ali e, cijena raste. Ovih 7% koje sam e, pokazao za najmanje razvijene zemlje dakle, odalazili to u ruke tih zemalja u obliku veće cijene ili veće kvalitete, dakle, to je i u jednom i u drugom slučaju pozitivno. No, pitanje je tko dolazi doista do te povećane vrijednosti, odnosno koje se prednosti uživaju i koja poduzeća iskorištavaju te prednosti. Cilj Europske unije mora biti omogućiti da novac dođe u ruke stanovnika, a poslodavci naravno koji su zaradili tu dobit možda će i zadržati, ali uglavnom vidimo da tim zemljama su tržišta konkurentna, tako da kada Europa smanji carine, poslodavci će ostvariti veću dobit, ali također imamo i prododna tržište. U, u prethodnoj smo studiji prije sedam godina istražili također učinke SAD-a na tim tržištima i imali smo i više e, vremena za e, rad, ali vidjeli smo da ekspanzija dovodi do većeg e, prodora na tržište, dakle poduzeća konkuriraju i također poslodavci imaju veće koristi od tih povlastica. Zatim još jedno pitanje odnosilo se na mjerenje stope siromaštva ili je mjerilo isključivo BDP. Ne, na e, razini zemlje razmatra se koji dio stanovništva e, živi ispod granice siromaštva koju je utvrdila Svjetska banka i mi smo utvrdili da kada jedna zemlja ima bolji pristup europskom tržištu, onda se smanjuje broj e, kućanstava koji žive ispod granice siromaštva. Ne možemo to razmotriti po proizvodu, nego jedino znamo koji postotak kućanstava je ispod granice siromaštva. Ne znamo točno što proizvodimo, ali na razini zemlje ta zemlja ima koristi od Europske unije i od SAD-a i od drugih trgovinskih partnera i ono što iznenađuje jest da su mogućnosti smanjenja siromaštva e, bile veće kada je riječ o pristupu Europske unije nego SAD-a i e, te zemlje više izvoze poljoprivrednih proizvoda prema Europskoj uniji i e, to znači veću dodanu vrijednost, a također i veće blagostanje ljudi u toj zemlji. Još jedno pitanje odnosilo se na automatski zbroj tih prednosti i zapravo riječ je bila o standardima koji možda otežavaju pristup tim zemljama našem tržištu, no ono što smo mi utvrdili je da e, to ima suprotan učinak. Standardi su zapravo vrlo pozitivni za, te zemlje. Ako izvozite vrlo jednostavne sirovine, onda tu možda neće postojati razlika ili neće biti velika konkurencija po kvaliteti i onda tu standardi ne moraju postojati. Ali čima se proizvodi diferenciraju, i oni ostvaruju veće cijene u Europi, onda te zemlje moraju postići taj standard. Bez obzira na to, namećemo li mi te standarde e, kao Europska unija. Dakle, ako ste vi dobavljač Carrefoura, morate se pridržavati njihovih standarda. Ako to ne ostvarite, onda je malim poduzećima ili poljoprivrednicima u tim zemljama teško probiti se na tržište i poboljšati svoju klijentelu u Europi. Dakle, Dokazi ukazuju na to da kada se jednom uvedu standardi, onda je tim poduzećima, tim kućanstvima u tim zemljama teško to isprva iskoristiti, ali dugoročno gledano to je jedini način na koji se mogu oni integrirati u globalne e, vrijednostne lance. I ti standardi onda se pokazuju pozitivnima. Osim toga, samo je po sebi razumljivo da se ponekad ti standardi nameću e, zbog protekcionističkih razloga, to čine lobby, naravno možda nas e, i brinu nezrvi prehrambeni proizvodi i možda zadajemo stroge standarde kako bi se ti proizvodi isključili iz tržišta, ali kada je riječ o općim sanitarnim standardima, onda je teško žaliti se da to isključuje te proizvode iz e, tržišta zato jer su ti standardi upravo o tome namijenjeni. Sada pregovaramo sa SAD-om kako bismo nametnuli standarde. Dobro, pitanje, dakle, će, moj će odgovor biti isti. Dakle, bilo, bilo kakav standard je bolji nego nikakav standard. to možda može odgoditi prodor tih zemalja na europsko tržište, ali kada one jednom ostvare te standarde, onda e, će biti u boljem položaju i moći će također e, i e, izvoziti druge proizvode osim onih koji imaju nisku dodanu vrijednost. Evo mislim da sam odgovorio na sva pitanja, ako nisam, podsjetite me na ono što sam možda preskočio. E, hvala, gospodine Brodini. Evo samo da ćemo viđenje komisije. Da. E, samo da isključite drugi mikrofon. Pa mislim da su odgovori bili vrlo jasni. samo ću nadopuniti nekoliko njih. Kao što je profesor rekao na početku, ova e, studija se sastojala od dva dijela. Prvi dio je bila procjena veze između trgovinskih režima i izvoza u smislu vrijednosti i tu imamo jasno istraživanje koje smo čuli i imamo drugi dio u koji nismo detaljno ulazili, a to je veza između razine izvoza i smanjenja razine siromaštva u tim zemljama. I u tom drugom dijelu smo vidjeli da naša politika također ima pozitivan učinak. Ono e, što smo utvrdili je da to nije jedini element, nego je jednostavno e, nešto što sudjeluje u općem smanjenju siromaštva, ali nije odlučujuće. E, zemlje koje mm, imaju te e, koristi, naravno imaju koristi od toga ako je to popraćeno dobrim e, vladanjem, dobrom politikom. Drugo što želim reći je vezano uz postupanje prema najmanje razvijenim zemljama i uz raspravu o novim ugovorima o partnerstvu. Dakle, E, kada je riječ o programu sve osim oružja, e, imamo potpuni e, pristup tržištu i teško je govoriti o nečemu većem ili višem. No, ono što još možemo učiniti u okviru razvojne suradnje je pomoći tim zemljama da kao prvo zadovolje europske standarde i kao drugo da ostvare svoje izvozne kapacitete a ti standardi E, kao što smo rekli, postoje iz vrlo određenih, recimo, higijenskih razloga. Jedno kada te zemlje su u stanju ostvariti te standarde, onda mogu i dodati vrijednost proizvodima koje prodaju i mogu imati koristi od toga. I na kraju, i tu ću se dovezati na e, ugovor sa e, SAD-om, što je sasvim druga stvar u odnosu na studiju, to moram e, priznati, ali nije nužno da ćemo morati imati zajedničke standarde sa SAD-om ćemo ih možda imati, zato jer e, ti ugovori neće e, postavljati standarde na međunarodnoj razini. Dakle, morat ćemo zadovoljiti jedan standard kako bismo trgovali na dva različita tržišta, nego E, će svakako biti bolje nego morati zadovoljavati više različitih standarda kako bismo imali pristup e, tim tržištima. Jedan e, kolega se ponovno javio za riječ, pa ću vam onda ponovno predati riječ kako biste odgovorili i na njezino pitanje, kolegica u pitanju. Hvala. Ja podržavam Hmm, standarde. Ako mislite recimo na standarde za e, socijalne usluge ili za okoliš, htjela bih e, da e, oni budu stroži za naša poduzeća. No, mi zadajemo standarde bez sudjelovanja zemalja na koje se to odnosi. A to nije u skladu sa održivim razvojnim ciljevima, to je pitanje partnerstva mogli bismo um, imati zajedničku definiciju standarda, ali smatramo da je nemamo. No u svakom slučaju moramo poraditi na ovom partnerstvu, odnosno na razrađivanju standarda za budućnost zajedno s partnerima. Ja bih eh, rekla ne da eh, nema standarda, nego bih htjela da se neki čak i postrože. Hvala. Ja se u potpunosti slažem samo u tome da ako mi namećemo standarde, onda e, bi tim zemljama bilo daleko teže udovoljiti im. Evo, ja uvijek spomenjem primjer Carrefoura. Oni nameću standarda i oni žele e, da e, uvoze iz tih zemalja kako bi imali neke troškovne prednosti i također žele e, nametnuti i one kvalitativne i standarde učinkovitosti e, za koje znaju da te zemlje mogu ostvariti. Dakle, mislim da bismo mogli i mi ostvariti takav pristup. Evo, e, htio sam još nešto napomenuti u vezi sa vašim prethodnim pitanjima, a to je sljedeće. Pristup tržištu koje te zemlje u razvoju daju europskim poduzećima može biti druga strana medalje. To bih trebao pojasniti ova cijela studija bavi se unilateralnim izmjenama politike od strane Europske unije. Dakle, mi smo se pozabavili samo o slučajevima u kojima je Europska unija unilateralno dala prisup tržištu i nije tražila ništa za uzvrat. To je e, bitno različito od sadašnjih e, trgovinskih pregovora o TTIP-u ili drugima. To je jedno područje gdje Europska unija može odstupiti od klauzula o preferencijalnim zemljama Svjetske trgovinske organizacije i to u odnosu na određenu skupinu zemalja. Dakle, može olakšati pristup zemljama u razvoju europskom tržištu ne tražeći ništa za uzvrat. I na kraju ono što želim reći o standardima je sljedeće. Treba shvatiti a mislim da smo to također kratko razmotrili, jest kako se ti učinci brzo ostvaruju. Mislim da je to pozitivan razvoj događaja u mnogim zemljama. Postoje lokalne konzultantske tvrtke koje su vrlo svjesne i upoznate sa američkim i europskim politikama. Prije dvije godine Europska e, unija je izmijenila svoj opći sustav povlastica. Sve te konzultantske tvrtke su bile upoznate s time i pomogle su lokalnim poduzećima. Dakle, dakle kada mi mijenjamo nešto ovdje u Europi, lokalna poduzeća uživaju veliku potporu kako bi mogla iskoristiti sve te promjene i sve dok mi zadajemo standarde u suradnju sa industrijom, onda je ona ih e, u stanju zadovoljiti, a i lokalna poduzeća mogu također e, isto zadovoljiti te standarde. Hvala. Hvala, profesor Fantin. Mislim da ćete ostati s nama za sljedeću točku, zar ne? Da, da, sljedeću, Da, danas poslije podne. Ovo je vrlo korisna studija. Znam sa sastanka kako kako uzgajaju banane. Znam da supermarketi imaju svoje standarde, svaki svoj. Kad sam bila na Karabskom otočju, oni su znali točno koje banane uzgajaju za koji supermarket, a to je za njih male poljoprivredne proizvođače bilo jako teško. Bilo bi dobro da postoji jedan standard, a ne 20 velikih supermarketa koji nameću svoje vlastite standarde. To se sve više događa u poljoprivrednoj proizvodnji. Jednostavno dođu na tržište i kažu ako želite udovoljiti zahtjevom našim našeg tržišta ovo morate proizvesti. Hvala vam profesore što ste došli na sastanak našeg odbora i imat ćemo vašu studiju na umu kad budemo razgovarali u budućnosti o trgovinskoj politici. Možemo li sada prijeći na točku 7 i dalje smo na trgovini. To je preporuka Europskoj komisiji o sporazumu TISA, to je, to je sporazum o trgovini i uslugama. Radi se o liberalizaciji od trgovine i usluga, to je započelo 2013. razgovori su sa Svjetskom trgovinskom organizacijom i zemljama koje, na koje otpada 75% trgovine i trgovine usluga u cijelom svijetu zajedno s Europskom unijom. Iako se to odvija pod gidom Svjetske trgovinske organizacije e, ipak oni imaju svoju vlastitu platformu. Ja ću dati sada riječ Loli Franceski koja će dati svoje mišljenje o tome. Hvala ti Linda. Vrlo je važno da naglasimo to da je trgovinska politika i investicijska politika Europske unije ima utjecaj na zemlje u razvoju. Moramo se pozabaviti time da budemo dosljedni u našim razvojnim politikama i moramo se pobrinuti da ne ne, nismo kontradiktorni sa ciljevima održivog razvoja. Kada su pogledamo sa tog e, stanovišta, mislim da bi Evropska komisija morala povećati transparentnost i da demokratičnu odgovornost kad se radi o pregovorima koji vode do ovih sporazuma. Sramota je da najviše informacija dobivamo od Wikileaks, a ne od komisije. Vrlo je teško dati nekakvo mišljenje o nekakvom sporazumu ako većina informacija koje su nam dostupne dolaze od Wikileaks moramo se pozabiviti onim zajednicama na koje će to imati utjecaja, znači sindikatima, društvenim organizacijama, u, naročito u zemljama u razvoju. Moramo se pobrinuti da makrotrgovinski e, sporazumni kao što je TISA ne e, služe zato da se zaobiđu nacionalni forumi koji imaju svoju ulogu u svemu tome, jer ti forumi na kojima su predstavljene e, države ne smije se zaobići. Kad govorimo o tisi, moramo biti sigurni da se ne stvara daljnja asimetrija među državama. Također bih rekla da je tisa i drugi takvi makroekonomski trgovanski ugovori ne bi trebala biti nešto što će privatizirani, privatizirati javne usluge ili usluge nabave. Komisija mora e, poštovati pozicije vlada i parlamenta u zemljama u razvoju koje moraju uživati određenu autonomiju, koji moraju biti u stanju uspostavljati svoja standarde rada, zaštite okoliša i tako dalje. Recimo Urogva je mislio da TISA ugrožava e, politiku njihove zemlje jer uspostavlja se i konačno, ali ne manje važno, čini se da bi za komisiju bilo važno proučiti učinke koje će TISA imati na ravnopravnost spolova i e, osnaživanje uloge žena. Mislim da većina skupine podržava i mislim da je to zapravo zajedničko stanovište. Hvala. Gospodin Venta, a zatim gospodin Franculica. Hvala e, najljepše. Gospodža predsjedavajuće, govorit ću e, u ime svojih kolega izvjestitelja u sjeni za ovo mišljenje. Očito moje se kolege ispričavaju što nisu sami mogli doći i govoriti o tome. A, mišljenje deva e, o TISI jer će imati utjecaj i globalno i na zemlju razvoju. Mi se slažemo sa izvjestiteljom i da treba u TISI poštovati mnoge sve europske politike jer to dovodi do stvaranja radnih mjesta u zemljama u razvoju. Mi pozdravljamo e, dokument komisije koji ide za odgovornijom politikom trgovine i investicije. Mi tražimo više odgovornosti, više učinkovosti i više transparentnosti i nešto što neće samo projicirati naše interese, već i naše vrijednosti. S druge strane, mi se ne možemo složiti da ti su treba odbaciti što se tiče liberalizacije trgovine i usluga. Vrlo je važno i korisno za Europsku uniju kao što je važno za zemlje u razvoju. Usluge su vrlo važan udio e, u zapošljavanju i rastu. Između 40 i 70 posto proizvodnje i e, zapošljavanje u zemljama u razvoju obzirom na nove tehnologije informacije i e, komunikacije koje idu preko granica moramo odraziti tu novu realnost, u trgovinskim ugovorima jer treba liberalizirati i e, trgovinsku razmjenu i razmjenu usluga će to imati utjecaja na i na globalnoj razini i na zemlje u razvoju. Izvjestitelj u Sjeni želi naglasiti da je ova skupina e, predana multilateralnim e, rješenjima u okviru svjetske trgovinske organizacije. TISA treba poboljšati multilateralne pregovore sa onim zemljama koje žele nastaviti pregovarati o trgovini i uslugama TISA je prelazno rješenje i vodi do mogućnosti toga da svaka članica svjetske trgovinske organizacije može se pridružiti tim rješenjima u kasnoj fazi. Stoga je vrlo važno da odredbe ti se budu kompatibilne sa e, pravilnima svjetske trgovinske organizacije. TIS sporazumi mogu biti osnova za multilateralne rješenja budućnosti. E, općenito izvjestitelj u sjeni smatra da moramo tražiti uravnoteženije pozicije nego što je e, vidljivo u prvom nacrtu mišljenja i da moramo odraziti i koristi i potencijalne rizike tise na zemlje u razvoju. Vi vjerujemo da trebamo e, zauzeti konstruktivni pristup ovom pitanju, moramo dati preporuke našim pregovaračima kako maksimizirati E, koristi i minimalizirati potencijalne e, rizike za zemlje u e, razvoju, a ne samo ili odbaciti ili prihvatiti sporazum na ideološkim osnovama. EPP sporazum mora biti konstruktivan i mora tražiti konkretne zadatke od pregovarača Europske unije. Za, sigurni smo da ćemo za vrijeme pregovora naći kompromise koji će biti zadovoljavajući za većinu zemalja. Hvala, evo drugačije e, mišljenje, evo gospodine Franculica. Hvala gospođo predsjedavajuća, drage kolege, dame i gospodo mora bih reći da ima puno aspekata o, o mišljenje naše kolegice Lole Sanchez sa kojima se slažem, ali općenito govoreći želio bih vam reći da bih više volio bolji stav prema ovim pregovorima. Ja bih želio da se radi na povećanju transparentnosti i odgovornosti. To je jako poželjno s moje stanovišta jer tajni pregovori e, dovode do zabrinutosti u javnosti i otvaraju prostor za e, dezinformacije. Javnost mora znati koje sektore društva i e, gospodarstva će TISA imati utjecaj, a na koje ne. TISA bi trebala obuhvatiti međunarodna tijela i što je god više moguće uključiti i zemlje u razvoju. Mi moramo obratiti više pozornosti na potencijalni učinak eh, ovoga sporazuma na zemlje u razvoju bez obzira da li su sada vani, a, van ugovora i da li ćemo se poslije prodružiti. Što se tiče koherentnosti politike za razvoj, naš gospodarski prosperitet ne smije biti na štetu drugih zemalja, naročito onih u razvoju. Uči, procjena učinka ovoga e, problema bi bila jako dobrodošla. Moramo štititi javne usluge tako da ih ne isključimo iz tise i moramo pratiti učinak tise na zemlje. Tisa je vrlo velika i važna prigoda da se regulira globalizacija na E, korist ljudi i planete. Ali te, ti pregovori također e, izazivaju dvojbe koje treba riješiti kako bi se bilo sigurno da će konačni sporazum biti nešto što će podržavati većina Europskog parlamenta i većina javnog mijenja. Hvala. Gospodin Gerec za skupinu Aldi. Hvala gospođo predsjedavajuće. Gospođa Sanchez je mm, predložila dosta predloga i preporuka, e, naglasila je veze između e, politike trgovine i politike razvoja, to je sve prilično očigledno. Ono što mene naročito zanima je to da li, da li je uzet u da li su uzeti u obzir potrebe zemalja u razvoju i do koje mjere, da li ih se formalno ili neformalno konzultiralo. A što je sa civilnim društvima zemalja u razvoju, jer nji, ovaj um, sporazum promovira njihovu, uslugu, njihovu ulogu, da li ih se konzultiralo. Želio bih znati tko obavještava komisiju o tome da je e, uključen u ove pregovore na strani deziderata e, zemalja razvoju. To moramo napraviti kako bismo došli do konzistentne e, vanjske politike. Koja se metoda koristi da bi se priba obuhvatilo potrebe i želje tih zemalja. Ako se radi o Svjetskoj banci, Svjetska banka E, na te stvari gledaju sa svojega gledašta. Hoće li Svjetska banka govoriti u ime svih? E, ja bih e, volio da i treće zemlje mogu, da se može čuti i njihov glas u ovoj diskusiji, diskusiji poput ove. Mi moramo biti u stanju konzultirati stručnjake ACP-a i drugih zemalja u razvoju kako bismo bili sigurni da režimi koji se primjenjaju u svezi s politikama zainteresiranih strana da su te strane potpuno uključene. To je nešto što nismo uključili u način rješavanja ovoga problema. To nije, ovo nije kritika gospođe Sanchez koja je napravila dobar posao, već je to stvar koja se odnosi na način na koji se mi ili bavimo ili ćemo se baviti tim problemima u budućnosti. Možemo razgovarati sa koordinatorima. Kako ćemo o tome razgovarati na odboru? Gospodin Luka iz skupine ECR. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Govorit ću njemački. Moja procjena ovog izvješća je nešto što će odraziti činjenicu da po mišljenju ACR je različito kad se govori o TISE od razmišljanja ljevice o TISI. E. Slažem se sa prethodnim govornikom koji je rekao da nam treba otvoreni pristup TISI e nego što do sada imamo u nacrtu. E, mišljenja za e, odbor e, za razvoj. Nacrt je nešto što treba sagledati kritički i treba reći nešto općenito ti si ali ima puno točaka u kojima su spomenute vrlo specifične točke. Naš je zadatak ovdje da se usredotočimo na ono što vidimo da je relevantno za politiku razvoja, a ne samo da imamo općenite komentare o poželjnosti, sporazuma o slobodnoj trgovini ili sporazuma o e, uslugama. Mislim da ono što fali, da e, izvješće ne kaže da je TISA samo jedna e, mjera predostrožnosti u zemljama u razvoju. Vrlo je malo siromašnih zemalja u razvoju, ne, neke srednje razvijenih, ali većina se odnosi na razvijeni svijet. Zato pozivam komisiju i zemlje koje sada sjede za pregovaračkim stolom, pozivam ih da potaknu e, sudjelovanje e, više zemalja u razvoju koji će postati ugovorne strane ovoga sporazuma. Stoga mislim da Moji moj komentar održavaju komentare e, e, izvjestitelja u Sijeni. Treba nam više multilarni e, pristup u ovim prigovorima ne samo svjetske trgovinske organizacije, već moramo imati više zemalja koje će sudjelovati, naročito više zemalja u razvoju. Mislim da je to važno za naš odbor i treba ih poticati da pregovaraju. Osim toga, mislim da je za mene važno da ovo izvješće e, također naglasi e, specijalni specijalno značenje e, usluga i trgovine za zemlju razvoj, također financijske usluge koje se uopće ne spominju specifično kao dio ovoga izvješća. Financijske E, usluge su ono što e, nedostaje u zemljama u razvoju i vrlo je pozitivno kada se financijske usluge e, uvoze. Mislim da je u mnogim zemljama u razvoju dozvoljeno investiranje u otvaranje radnih mjesta, naročito tamo gdje tržišta financijskih usluga nisu razvijena i stoga bih također želio istaći da kada govorimo o financijskim uslugama one se mogu liberalizirati u tim zemljama, ali to neće biti dovoljno. Zapravo moramo znati unaprijed da će nam trebati dati zemljama u razvoju dobre temelje za da same razviju financijske usluge, recimo hipotekarne kredite, e, zatim katastre da bi mogli se razvijeti e, e, nekrine. Vladovinu prava treba osnažiti moramo imati, moraju postojati jamstva za bankovne kredite i druge financijske usluge. Znači, kada financijske usluge se razmjenjuju i kad se s njima trguje sa zemljama u razvoju moramo biti sigurni da će to imati, da će to uroditi plodom za te zemlje. Osim toga moramo naći druge oblike usluga koje imaju veliki potencijal razvoja u zemljama u razvoju. To će možda trajati neko vrijeme, ali na primjer razvoj softvera je nešto o čemu bih e, e, rado nešto rekao i mislim da bi zemlje u razvoju mogle imati velike koristi od potencijalnog e, izvoza jer bi to stvorilo radna mjesta, to bi bilo dobro za borbu protiv siromaštva, dovesti do napretka. Znači ovi tipovi E, usluga bi trebalo spomenuti u ovom odboru jer te mogućnosti su velike i od velike važnosti za zemlju razvoju. TIZA ima za cilj da to napravi i mislim da bi to bilo dobro za sve zemlje u razvoju, ne samo za zemlje TIZE i ugovorne strane. Mm, nema uopće zemalja ili slabo razvijenih zemalja, ima jedna srednje razvijenje, znači Meksiko, Turska, Čile, Kolumbija, e, dakle zemlje Latinske Amerike, ali ne e, slabo razvijene zemlje ili zemlje sa malim e, prihodima gospodin Žoti e, Sebastija iz e, e, skupine Zelenih je naš sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjedavajuće, hvala puno izvjestiteljima koji su odgovorni za ovo mišljenje jer mi možemo samo ponoviti da se slažemo s onim što napravimo i amandmani e, nisu amandmani već samo nadopunjavaju e, i e, ravnotežu, koja je postignuta u izvješću. TISA će sigurno imati vrlo ozbiljan učinak zemlje u razvoju 51% ekonomskog potencijala ovih zemalja dolazi od e, e, sektora usluga. To je, to je sektor u nastojanju u kojem se zapošljavaju žene. I stoga ako želimo deregulirati ovaj sektor i mijenjati osnove, to će stvoriti velike probleme. Mladi ljudi koji se obrazuju na fakultetima i institucijama mm, morat će unaprijediti ekonomiju zemlje. moramo također postići ravnotežu u uvjetima rada u tim zemljama. To je jako bitan uvjet, ali ovdje postoji kontradikcija sa Doha sporazumom koji je oruđe za zemlje u razvoju i vidimo neke druge reference koje navodi svjetska e, trgovinska organizacija za zemlje u razvoju na činjenicu da one zaslužuju diferencirani tretman. E, vi, mi smo vidjeli da je to do, e, u tizi, u dokumentima koji su prethodili tizu, a to stvara nestabilnost jer bi to deregulariziralo e, sektor e, usluga a o njih reguliraju vlade jer su vrlo važne za razvoj tih zemalja. Znači slažemo se s autorom izvješća da ovaj odbor mora biti čvrst u obrani interesa zemalja u razvoju i kako se bude bavio rizicima kojima bi se, mo, kojima bi se mogle suočiti te zemlje i koje bi ih mogle staviti u vrlo slab međunarodni položaj. Moramo raditi na tome da e, rizici budu jasni i kompatibilni sa e, ciljevima održivog razvoja. Hvala, Ignacio Koral. Hvala. Ja bih također govorio španjolski kako bih e, čestitao kolegama e, na odličnom poslu koji je obavljen. Vrlo se, apsolutno se slažem s onim što je ona rekla i mogu ponoviti ono što je rekao Sebastian. Predložit ćemo amandmane, ali samo da dodamo na ovo što je već napravljeno. Mislim da moramo razgovarati o pregovorima. Ne vjerujem da možemo zamisliti e, promjenu života svih tih ljudi ako pregovori ne budu uopće nimalo transparentni, ako ne bude procjene, neovisne procjene rizika, jer to su do sad napravili samo multinacionalne kompanije i e, tijela koja su profitna nema e, zaštite e, drugih interesa, recimo interesa okoliša, nema nikakvog poštovanja prema sa suverenitetu lokalnih, regionalnih i nacionalnih administracija ja mislim da je ono što je Lola rekla nije provokacija kad e, je rekla da možemo pokušati djelovati kao Evropska unija u TISA pregovorima i da možda moramo promijeniti način na, na koji se ti e, pregovori odvijaju. Moramo poslati vrlo snažan signal koji će imati učinak na multinacionalne kampanje. To je naša, naš stav. E, imamo i druge govornike koji su se e, ra, javili za riječ u Arifagat iz e, glavne uprave za trgovinu. Izvolite. Hvala, hvala e, lijepo za nacrti, za komentare. Nekoliko pojašnjenja. Prvo o transparentnosti. Europski parlament i dobiva sve dokumente koji su u vezi sa ovim pregovorima. Kad kažem svaki, to mislim svaki INTA, odbir, sve e, predloge, ne samo iz Evropske unije, već e, sudionica, sudionica u TISI od početka pregovora. To se odnosi na sve dokumente koji se odnose na svaku E, točku, znači svaki, svaka modifikacija pozicije od bilo kojega učesnika kako se te modifikacije odvijaju. Osim toga, Evropska unija objavljuje na svojim web stranicama i komisija na svojim web stranicama svoje ponude, znači nema nesporazuma za već godinu i pol e, ponuda komisije je dostupna za sve koji to žele vidjeti. E, vijeće je također e, objavilo svoj ugovarački mandat komisije na zahtjev komisije također imamo na web stranicama sve što predlaže komisija u pregovorima i također iz posljednjih, od posljednjih rundi pregovora izdali smo izvješće koje je dostupno svima, koje opisuje napredak koji je napravljen u TISI. Što se tiče transparentnosti, puno radimo, razgovaramo sa civilnim društvima u Europi svaka 3-4 mjeseca se zajedno s njima i e, imamo politiku otvorenih vrata prema svima koji su zainteresirani uključujući nevladine organizacije i općine i Što se tiče substance, da li radimo bilo što što bi natjeralo privatizaciju ili deregulaciju javnih usluga? Ne. Ja, E, sporazum će e, eksplicitno prepoznati pravo na reguliranje u svom tekstu i također se, će se odnositi na reguliranje na nediskriminatorni način. Svi standardi, standardi okoliša ili bilo drugi koji bilo ko, tko od ovih učesnika želi e, rezervirati ili uvesti u budućnosti će biti kompatibilan sa odredbama sporazuma i moći će se primijeniti na standarde rada ili okoliša i tako dalje. Što se tiče standarda rada, E, Evropska unija ima rezerve na ponudu koje su dostupne svima na našim web stranicama i kaže se da Unija rezervira svoje pravo da nametne neke standarde kao što je minimalna plaća, standarde koji proističu iz kolektivnih ugovora, ne radi se o Evropskoj uniji već o sindikatima, oprostite. Da li e, se događa nešto sa e, javnim uslugama, ništa što će nametnuti ugovor, dakle neće biti privatizacije bilo kojeg je e, javnih usluga, renacionalizacije i remunipalizacije bilo, kojeg, bilo koje usluge. To je vrlo jasno, imamo naše rezerve, i to je također dostupno u našoj ponudi, a to je također na našoj web stranici i to je identično onome u, svim drugim našim usporezima koji kaže da će se unijeti ili zadržati monopol na bilo kojoj razini vlade. To je naša sposobnost, to je naša mogućnost, naša komisija i pred E, predstavnik Michael Froman su dali javnu izjavu 28. ožujka, to se također nalazi na web stranicama komisije. Oni su rekli niti da ti sam, niti tip neće ništa spriječiti e, sudionike da održe e, usluge u javnoj domeni ili da u nju unesu privatizirane javne usluge. Kako ćemo se pobruniti da E, pomognemo e, zemljama razvoju. Imamo prvu afričku zemlju, Mauricijsk koja je sudjelovala u pregovorima na zadnjoj rundi pregovora u listopadu. Mi imamo e, politiku otvornih vrata u Tisu. Pokušali smo se obratiti svim zemljama razvoju i to je nastavljamo. Kako? Jedan od osnovnih parametara TISA je da koristimo definicije i opseg i osnovne e, parametre GACA. Zašto? Zato da e, olakšimo, olakšamo sudjelovanje e, drugih zemalja, zemalja u razvoju, da stvorimo kritičnu masu koja će nam koja koja će nam omogućiti da naše obaveze damo e, svjetskoj e, e, trgovinskoj organizaciji što će značiti da će svi sudionici u svjetskoj trgovinskoj organizaciji imati koristi od onoga što tih sad dana radi. U svjetskoj trgovinskoj organizaciji u GACU puno sudionika ima ima jako malo odgovornosti ili nikakve odgovornosti prema svjetskoj trgovinskoj organizaciji i to će se dogoditi sa vremenom sa tis om također tko predstavlja zemlje u razvoju u pregovorima one same mi pozivamo vlade bilo koje e, e, zemlje u razvoju da se pridruži tisi to je njihovo suvereno pravo i kad nam se pridruže vlade sudjeluju u pregovorima kako interno one definiraju svoje pregovaračke pozicije a to je nešto što je suvereno pravo svakoga sudionika ne možemo ništa propisivati ne možemo im reći kako da pregovaraju kako da određuju svoje pregovaračke pozicije hvala puno okay, we are u redu, daću vam minutu vremena, iako nam ponestaje vremena. Jedno pitanje sam zaboravio postaviti. Koji članak GACA je poslužio kao temelj za pokretanje tih pregovora? Mislim da je to članak 24. ako se ne varam. Postavljam to pitanje zato što tu postoji jedna konkretna poteškoća ako se primjenjuje članak 24. GACA. Naime, taj članak je iz razdoblja u kojem zemlje u razvoju nisu sudjelovale u trgovinskim pregovorima Znači, to je članak koji uređuje odnose između zemalja koje su bile na međusobno usporedivom stupnju razvoja, a danas imamo te neproporcionalne odnose između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. I ako današnje pregovore temeljimo na članku koji se zapravo odnosi na drugčiju situaciju, na situaciju homogenog stanja u zemljama, to znači da sada ta isti članak primjenjujemo na sasvim drugčije stanje e, gdje neke zemlje imaju vrlo loše pokazatelje i to je sasvim drugčija situacija. Stoga nisam siguran da kad govorimo o tom konkretnom odnosu između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, doista možemo primijeniti taj članak. U redu, ako pogledate popis zemalja koje sudjeluju u TISI, to je osam zemalja srednjeg, e, sa srednjim e, prihodima jedna zemlja sa nižim prihodima nema država e, koje su najmanje razvijene. Hvala vam, nije nam potreban konkretan članak iz GACA za pokretanje pregovora. Dakle, pregovori e, država članica Svjetske trgovinske organizacije i onih koji nisu u Svjetskoj trgovinskoj e, organizaciji mogu započeti u bilo kojem trenutku. No, u GACU postoji članak koji je sličan članak i omogućava članicama VTO-a da postignu sporazum koji će propisivati uvjete koji će se onda primjenjivati na sve članice VTO-a. Dakle, to je slično sporazumu koji sklopi Europska unija. Dakle, kad imate sporazum koji sklopi Europska unija e, i koji se primjenjuje na sličan način. Dakle, to je temeljem članka petog GAC-a. Različite države koje sudjeluju u pregovorima o TISI sada daju različite ponude i to pokazuje da postoji dosta dosta značajna razina simetrije kada govorimo o razvojnom stadiju tih zemalja. Znači, ovi su pregovori mnogo otvoreni i omogućavaju nekim partnerima da ponude više e, od nekih drugih. Dakle, to odražava činjenicu da smo otvoreni i da nam to nudi da omogućimo veću liberalizaciju trgovine nego što bi možda neke zemlje to same odabrale. Države poput Čilija odabrale su da će ponuditi veliki stupanj liberalizacije, e, otvorenosti konkurentima iz inozemstva. Kad govorim o otvaranju trgovine, ne govorim tu i o liberalizaciji i o deregularizaciji. Dakle, svaka zemlja i dalje ima pravo sama uređivati vlastite sektore i to na nediskriminacijski način. Govorim samo o otvaranju za međunarodnu konkurenciju. Dobro, planira se tu duga rasprava, rok za podnošenje amandmana. Ne, Lola, oprostite, e, malo paničarim zbog vremena. Naravno, izvjestiteljica sada ima pravo osvrnuti se na ono što je čula. Hvala vam lijepa, Linda. Želim samo naglasiti nekoliko stvari. U mišljenju ljudi mogu vidjeti da ne odbacujemo su kao takvu, odbacujemo pristup koji se ovdje primjenjuje. E, dakle, to otvoreno odbacujemo i to da se ova e, sporazum iskoristi za privatizaciju javnih službi, a mislimo da je to upravo ono što se nastoji učiniti. Eh, na ovom odboru mi moramo čuvati prava zemalja u razvoju ako gledamo međunarodne standarde u pogledu trgovine uslugama vidimo da postoje i druge države koje nisu uključene u TISU a koje neće imati drugu mogućnost osim da prihvate ove standarde ako žele trgovati s ostatkom svijeta. Komisija kaže da više informacija ima na Wikilicu nego bilo gdje drugdje. Ja moram reći da i na stranicama komisije se uglavnom nalazi propaganda, a ne stvarne informacije. I to ne kažem samo ja, to kaže većina e, nevladinog sektora u Europi. E, u svakom slučaju hvala vam svima na suradnji, čekamo vaše amandmane. Mišljenje ovog odbora nadamo se biti će snažno kako bismo ga mogli predati e, odboru za međunarodnu trgovinu Hvala vam lijepo. 12. studenoga u četvrtak u podne je rok za podnošenje vaših amandmana. Hvala vam lijepa. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 8, izvješće Europske unije o usklađenosti politika za razvoj. Ispričavam se što kasnimo, kasnili smo s početkom sastanka jer nam se prvi govornik izgubio u zgradi pa smo čekali da dođe. Ovo je važna e, tema kad govorimo o trgovini. Komisija je objavila svoje izvješće. Molim one koji razgovaraju da izađu van ako trebaju nastaviti sa svojim razgovorima. Europska komisija objavila je svoje izvješće o usklađenosti politika za razvoj mi ćemo dakako iznijeti svoje mišljenje na vlastitu inicijativu vezano uz usklađenost politika za razvoj. Komisija objavljuje svoje izvješće svake dvije godine, to je zahtjev koji moraju ispuniti slijegom ugovora iz Lisabona a naravno mišljenje ovog odbora važno je u kontekstu E, u, u kontekstu e, programa do 2030. Dakle, važno je da politike koje se donose budu dosljedne. Imamo niz govornika koji želi iznijeti svoje mišljenje i naravno e, imamo izvjestitelja gospodina Predu, ali on će dobiti riječ posljednji. Prije svega tri govornika E, prvi je gospodin Frontini koji vam se već obratio. On je voditelj e, službe za politiku i dosljednost u glavnoj upravi DEVKO koji će nam predstaviti najnovije e, izvješće vezano uz PCD razdoblje od 2013. do 2015. godine. Gospodine Frontini, izvolite, a nakon toga čućemo još dva govor znanstvenika koji dolaze iz jednog istraživačkog centra i iz e, nevladinog sektora. Gospodine Frantini, izvolite. Hvala vam lijepa. Koliko dugo mogu govoriti? Oko sedam minuta, molim vas. Hvala vam, pokušat ću se ograničiti na sedam minuta. Ponovno dobar dan, e, pozdravljam i one koji su došli nakon što sam vam se obratio prvi puta. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i razgovarati s vama o pitanju usklađenosti politika za razvoj. Usklađenost politika za razvoj jest zadaća svih europskih institucija i Europski parlament po mom mišljenju tu treba odigrati ključnu ulogu. S jedne strane, e, usklađenost politika za razvoj je vrlo stručno pitanje jer podrazumijeva potrebu da se ovlada mnogim podrobnostima mnogih različitih politika, ali s druge strane to je i politička tema jer znači da treba donijeti neke političke odluke, odlučiti u korist nekih politika na štetu nekih drugih, a to je na kraju krajeva političko pitanje i te dvije strane treba uskladiti ako želimo ostvariti napredak. Ono što bih danas eh, kratko htio učiniti jest prvo da vam nešto kažem o tome što je uopće ta ideja usklađenosti politika za razvoj i kako možemo ostvariti napredak u tom području? Potom kratko ću vam predstaviti glavne aspekte našeg izvješća o usklađenosti politika za razvoj i na kraju ću nešto reći o tome što bi se moglo događati u budućnosti. Kad je riječ o samo ideji usklađenosti politika za razvoj, to je zapravo pitanje zdravog razuma, jer pokušavamo osigurati usklađenost, dakle izbjeći nedosljednosti i e, naravno ostvariti sinergije, najbolje moguće rezultate u našim politikama. Sa razmatranjem usklađenosti politika za razvoj počeli smo 90. godina kada se razgovaralo o učinkovitosti naše pomoći, financijske pomoći. Tada smo utvrdili da trgovina, porezna politika, odnosno oprostite, carinska politika i neke druge politike mogu imati veći učinak na zemlje zemlje u razvoju od same pomoći koja im se pruža. No, naravno, politike moraju biti e, učinkovite i zato je Europska unija odlučila uvesti još u ugovor iz Maastrichta usklađenost politika za razvoj i to se razvilo u zasebni članak u današnjem ugovoru iz Lisabona. Ono što stoji u tom članku jeste da kada se osmišljavaju politike koje mogu imati učinka na zemlje u razvoju, Europska unija treba uzeti u obzir ciljeve razvojne politike. To je dakle u našem temeljnom ugovoru i stoga je to vrlo važno jer postoji mali broj zemalja koje imaju takvu zakonsku obvezu. Koliko ja znam, niti jedna zemlja nema takvu obvezu u svom temeljnom dokumentu, dakle u svom ustavu. Znači to je E, sredstvo koje možemo iskoristiti, ali s druge strane to predstavlja i veliku odgovornost. Znam koliku je važnost parlament e, dao usklađenosti politika za razvoj. Dosta ste donijeli tri odluke, imate osobu zaduženu za ovu temu i sada pripremate novo izvješće u izradi kojega ćemo i mi nastojati pomoći. Od kad je E, od kad se prvi puta pojavio pojam usklađenosti politika za razvoj, komisija radila na razvoju ovog pitanja i čitav niz takozvanih alata, odnosno instrumenata je osmišljen e, razgovori između pojedinih službi, između pojedinih institucija, mreža, žarišnih točaka i tako dalje i tako dalje. I ono što želim reći jest da kako kada je riječ o usklađenosti politika za razvoj, tu nikada ne možemo biti 100% u pravu, ali mi mislim da imamo niz pozitivnih rezultata kojima se možemo pohvaliti. Primjerice u poljoprivrednoj politici ono što sada imamo je mnogo prihvatljivije za države u razvoju od onoga što smo prije imali. Dakle, kada je riječ o subvencijama, o domaćim potporama, sada imamo potpore koje su razdvojene od proizvodnje i stoga e, mnogo manje je njihov negativni učinak. 90. godina e, potpore su se brojale u milijardama, 2010. u milijunima, a sada ih ne možete niti E, brojati jer se s takvim potporama prestalo i sada je taj iznos nula. Slično vrijedi i za različite trgovinske politike. Još jedna obveza koja proizlazi iz usklađenosti politika za razvoj je da ćemo izvješćivati o napretku koji je postignut i izvješćujemo svake dvije godine u proteklih deset godina. O tome da je ostvaren napredak ili nije ostvaren. Do sada smo usvojili pet takvih izvješća posljednje ove godine u kolovozu. Iz tih izvješća vidi se da je ostvaren napredak i to važan napredak, ali vrlo ću kratko o tome govoriti jer nemamo vremena. Važan napredak je činjenica da sada imamo bolji sustav za analizu našeg zakonodavstva i pripremne faze izrade zakonodavstva od samog početka. Znači imamo ocjenu učinka koja mora pratiti svaku zakonodavnu inicijativu. Također imamo obvezu provesti analizu učinka, a i učinka na države u razvoju. Znači to je ono što smo dodali, dodali smo tu rubriku u koju da, uvrštavamo metodološke prijedloge kako to učiniti, kako učiniti takvu ocjenu učinka i svaka naša služba mora je provesti. Zatim sama komisija sadrži određeni instrument za koordinaciju politika s obzirom na svoj ustroj i imamo čitav niz delegacija koje se bave usklađenošću politika za razvoj i sve one su nam podnijeli izvješće o stanju usklađenosti politika za razvoj u svojim zemljama. To dakako ne znači da je sve dobro, znamo da se mnogo toga može poboljšati, da se mnogo toga mora poboljšati i na tome ćemo raditi. Primjerice želimo vidjeti kako u stvarnosti provodimo ocjenu učinka. Dakle, jedno je to raditi u teoriji, a drugo u praksi. Mnogo napora u to ulažemo. Zatim bismo htjeli da nam delegacije Europske unije izvješća podnose redovito svake godine, a u odnosu na usklađenost politika za razvoj. Zatim bismo željeli pokrenuti vanjsku evaluaciju usklađenosti politika za razvoj kako bismo dobili vanjsko razmišljanje o tome što i kako radimo. I možda najvažnija stvar vezana uz budućnost, htjeli bismo vrlo jasno ugraditi usklađenost politika za razvoj u program za 2030. godinu. Sada imamo program koji je uvelike različit moramo ga ugraditi u način na koji radimo, moramo ga provesti i mislimo da usklađenost politika za razvoj mora biti važan dio tog programa. Znamo da zacrtane ciljeve ne možemo ostvariti samo putem pomoći moramo imati usklađene politike E, prema zemljama u razvoju. I moja završna napomena to je i odlična prilika da se usklađenost politika za razvoj uvrsti na međunarodni dnevni red. Do sada je to koncept koji je dobro prihvaćen u Europskoj uniji, ali nedostaje u politikama naših partnera. Bilo bi važno da se taj koncept ugradi u međunarodne razgovore. Evo, bojim se da sam premašio onih sedam minuta koje ste mi dali, pa ću sada stati i na kraju ću samo još reći da smo naravno otvoreni za suradnju s vama kada god to e, vama se učini korisnim. Hvala. Hvala, dala sam vam e, malo više vremena jer uistinu ovo je prvi puta da se na ovom odboru pa i u Europskom parlamentu razgovara o usklađenosti politika za razvoj, zato je bilo važno čuti što komisija radi. Prvi e, sada izvjestitelj je gospodin Gert Laport koji je zamjenik ravnatelja ECDPM-a, Europskog centra za upravljanje razvojnom politikom. Možda nam možete nešto više reći o instituciji s koje dolazite i o sebi osobno. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. ECDPM je doista neovisna istraživačka institucija koja se bavi pitanjima poput vanjske politike Europske unije i europskim razvojnim politikama. Potporu e, imamo od deset država članica Europske unije, imamo nešto e, sredstava kojima se financiramo od Europske unije, ali smo u potpunosti neovisni. Također surađujemo i sa Afričkom unijom, sa nekim partnerima e, u južnom dijelu svijeta i tako dalje. Naša uloga je da stimuliramo raspravu o čitavom nizu ključnih pitanja za razvoj. Gospodin Frontini je vrlo jasno istakao koliko je važna usklađenost politika za razvoj i razgovor e, o toj temi. Bitno je da politike koje se odnose na zemlje u razvoju e, budu takve da podupiru razvoj, da mi svojim politikama ne naškodimo njihovom razvoju. Također je važno e, razmišljati izvan e, tradicionalne pomoći, izvan tradicionalnog humanitarnog rada. Dakle, svi znamo da nas brine Um, iznos pomoći uh, onaj 0,7% uh, to je nešto što svi imamo na umu ali isto tako znamo da humanitarnom pomoći ne možemo podijeliti uh, promijeniti svijet nego je važno da imamo mnogo dosljednije politike u našim zemljama ali i u zemljama u razvoju kako bismo osigurali bolji rast za sve to je ono što je već naglašeno. Europska unija je svakako organizacija koja predvodi u tom razmišljanju o usklađenosti politika za razvoj ta ista tema recimo u Koreji je vrlo dobro razvijena kao i u Japanu i u nekim drugim važnim zemljama, ali u mnogim zemljama se ne govori o usklađenosti politika za razvoj. U tom smislu treba čestitati Europskoj uniji i OECD-u, to su vodeće dvije organizacije kada je riječ o ovoj temi. Što smo do sada postigli? Mislim da sada postoji mnogo veća svijest o važnosti usklađenosti politika za razvoj, u većini država članica postoje sustavi za PCD, e, dakle za usklađenost politika za razvoj. Što znači da postoji taj sustav? Znači da imate tri glavna stupa. Prvo je politika, odnosno politička odluka, predanost e, ovoj temi, većina država članica to sada ima. Drugi stup je institucionalni mehanizam koji se bavi pitanjem usklađenosti politika za razvoj u različitim državama članicama Europske unije. To je također nešto što smo ostvarili u proteklim godinama. Sada gotovo sve države članice imaju takav mehanizam za koordinaciju e, politika. A treći stup jest baza znanja Znači potrebno su vam mehanizmi za izvješćivanje, prikupljanje znanja, o, ocjenjivanje učinka i tako dalje. I u tom smislu ostvarili smo velik napredak. Još jedno ostvarenje i tu treba spomenuti OECD jest pritisak kolega, dakle Mnogo toga se radi u sklopu OECD-a e, kako bi jedna država članica utjecala na drugu i slično. Treba uvelike čestitati i nevladinom sektoru koji sustavno gura ovu temu na dnevni red, a možda treba čestitati i istraživačkim centrima koji su mnogo posla odradili, vrlo sofisticiranog posla kako bi izmjerili učinak usklađenosti politika za razvoj. U tom smislu ECDPM je napravio istraživanja nastojanja da se ozbiljno pozabavimo usklađenošću politika za razvoj u pojedinim državama članicama Europske unije. Danas e, sve više i više ljudi je svjesno te potrebe, različite institucije, ministarstva i organizacije se time bavi. Gospodin Frontini je već rekao kako smo u rujnu doživjeli veliku promjenu dakle na sastanku UN-a koji se bavio programom za razdoblje nakon 2015. dakle za razdoblje do 2030. godine e, dobili smo ubrzanje zapravo rasprava o ovoj temi za vezano je usklađenost politika za razvoj. Sada se zapravo govori o usklađenosti politika za održivi razvoj. Dakle, otišli smo i korak dalje jer um, usklađenost politika za razvoj je još uvijek nešto što se uvelike odnosi na odnos sjevera i juga. Dakle, sjeverne zemlje koje moraju uskladiti svoje politike kako ne bi škodile nerazvijenim zemljama na jugu. Ali kad govorimo o usklađenosti politika za održivi razvoj, tu je riječ o politikama koje se provode i koje utječu na sve zemlje svijeta, razvijene i nerazvijene. To su politike koje trebaju e, donijeti dobrobit globalnog stanovništva, ali i dobrobit našeg planeta. Dakle, to je univerzalni program, program koji se ne odnosi samo na takozvane bogate zemlje, one naravno moraju odigrati svoju ulogu i na međunarodnoj e, razini i na nacionalnoj razini, ali Također je važno da dio zadaća preuzmu i zemlje u razvoju. Recimo, mi imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, slažem se, mnogo je e, napretka ostvareno zahvaljujući toj politici, ali istodobno Važno je da afričke zemlje preuzmu odgovornost u određivanju prioriteta u svom poljoprivrednom sektoru. Mnoge od tih zemalja su se obvezale da će najmanje 10% svog proračuna uložiti u poljoprivredu, ali vrlo je mali broj onih koje su taj cilj ostvarile. Znači kad je riječ o usklađenosti politika za održivi razvoj, to je odgovornost svih, ne samo u sklopu paradigme sjevera i juga, već na univerzalnoj razini a to znači da i naše zemlje ovdje u Europi moraju, održati, moraju odigrati svoju ulogu. Ako želimo održiviji svijet, moramo sami na domaćoj razini mnogo više učiniti nego što sad činimo u smislu emisija CO2 i tako dalje i tako dalje. U zaključku mogu reći da idemo u uzbudljivom smjeru, dakle u smjeru usklađenosti politika za udrživi razvoj, no to nije samo tehnokratska stručna rasprava, to je i politička rasprava. I na kraju bih eh, citirao Einsteina koji je rekao da je politika teža od fizike, a budući da usklađenost politika za razvoj i usklađenost politika za održivi razvoj su prije svega političko pitanje, e, bit će vrlo naporno dok ne ostvarimo one sjajne ciljeve koje smo si postavili. Hvala vam lijepo, imamo i neke Einsteine među našim političarima ili bismo ih barem trebali imati kako bismo riješili te E, probleme. A sada ćemo riječ dati Izabel Brašet iz e, organizacije Action Aid koja će nam se obratiti u ime Concorda, e, dakle jedne krovne organizacije koja se nevladinih organizacija koje se bave europskim razvojem. Izvolite. Hvala. Kao prvo želim vam zahvaliti što ste pozvali Concord da vas se obrati u vezi sa pzd Evo samo nekoliko riječi o nama. To je Europski savez, organizacija koja se bave razvojem i pomoći. Imamo um, organizacije iz 28 zemalja članica, a okupljeno više od 2600 nevladinih organizacija diljem Europe slažem sa onima što je e, rečeno prije i čak ću započeti sa tvrdnjom da prepoznajemo da je ostvaren napredak u smislu usklađivanja politika u posljednjih nekoliko godina. Evo mogu tu navesti nekoliko primjera. Primjerice, obveza da velika europska poduzeća izvještavaju o poštivanju ljudskih prava ili regulativa u vezi sa drvom što nalaže uvoznicima da ustanove da to drvo nije proizašlo iz deforestacije, iz rašumljavanja i također da to nije negativno utjecalo na stanovništvo koje žive od tih šuma. Zatim imamo zajedničku ribarstvenu politiku koja je revidirana 2014. godine i vodi sada bolje računa o tome da u zemljama u razvoju mnogi ovise o ribarstvu i naravno najnoviji razvoj je taj da je Europski parlament odigrao ključnu ulogu o Um, uređivanju um, pitanja dolazaka um, ruda i rudača iz uh, sukobo uh, zakačenih područja, to je da se u Europi ne koriste uh, rude koji se potiče sukob i siromaštvo u zemljama u razvoju, a također ono što je nama doista posebno drago, a to je E, izvješćivanja o, porezima i to o tome se sada još raspravlja u trijalogu kada je riječ o E, direktivi o dioničarima. Dakle, to sam spomenula kako bih pokazala da usklađivanje razvojnih politika nije samo e, san e, nekih naših predsjednika, nego postaje nešto što je izvedivo i postaje politički izvedivo i političko pitanje. U Konkordu. ne samo da smatramo da je to moguće, nego čak smatramo da je to od ključne važnosti i da je to neizbježno u ovome svijetu, zato jer su izazovi pred nama globalne prirode ne možemo reći da se interesi zemalja u razvoju razlikuju od interesa Europe. Svima nama je u interesu djelovati u korist sprječavanja klimatskih promjena. Naravno, ljudi u zemljama razvoju osjećaju najviše posljedice klimatskih promjena, ali e, svima je u interesu to suzbiti. I također trebamo i zatvoriti one rupe koje omogućavaju izbjegavanje poreza u Europi, u zemljama u razvoju, razvijenim zemljama i mogla bih govoriti također i o održivoj poljoprivredi. Svi želimo imati hranjivu i kvalitetnu hranu koja se proizvodi na održiv način. No, mnogo toga još treba učiniti u tim trima područjima. I još bih htjela spomenuti neka područja gdje je ostvaren nešto manji napredak, e, odnosno e, jedno od tih područja je europska politika trgovine i ulaganja. O tome se razgovaralo prije danas, a neki su od vas ranije rekli da zemlje koje nisu na istom stupnju razvoja ne mogu konkurirati razvijene zemlje moraju imati zakonodavni koji, e, prostor koji zaštićuje slabije skupine u društvu, poljoprivrednike, određenu industriju i naravno kada je riječ o ulaganjima, imamo mehanizam za razrješavanje sporova između ulagača i e, države koji je toliko kritiziran u vezi sa TTIP-om, ali mogao bi i pretrpiti iste kritike u slučaju zemalja u razvoju jer je štetan u smislu da štiti investitore, a to na štetu ljudi čija su prava povrijeđena, naročito ako žive u zemljama gdje ne postoji neovisno sudstvo ili vladavina prava. Dakle, mi smatramo da Europska unija treba pokazati ozbiljnost u vezi sa usklađivanjem razvojnih politika i ministarski sastanak u Nairobi u prosincu bit će dobra prilika da se iskaže potpora traženju zemalja u razvoju da ih se bolje zaštiti na poljoprivrednom tržištu. Kada je riječ o klimatskim promjenama, mnogo se može učiniti sa stajališta usklađivanja razvojnih politika i vidimo dosta lažnih rješenja pod navodnicima koja se predlažu, recimo biogoriva prve generacije. Europski parlament je igrao ključnu ulogu u ograničenju primjene biogoriva u Europi zato jer ona dovode do povećanja cijene hrane za e, ljude koji žive ispod granice siromaštva, a to može također do oduzimanja zemlje. No, e, sada se ponovno predlaže njihova primjena nakon 2020. godine kao rješenje za klimatske promjene, no oni zapravo to ne čine i također u uništavaju živote ljudi. I na kraju postoji još jedno područje za koje smatramo da Europska unija također može značajno poboljšati, a, a to je da se privatni sektor pozove na odgovornost ako slučajno pridonosi povredama ljudskih prava. Stavlja se naglasak na dobrovoljni pristup, no mi sada smatramo da je jasno da to nije dovoljno. Htjela bih također govoriti o održivom aspektu te politike, ali slažem se sa gospodinom e, Laporto da je to globalno pitanje i da trebamo e, razmotriti ove politike sa stajališta siromašnih zaštite, siromašnih u Europi i e, izvan Europe, zato jer je to globalni okvir i također ciljevi održivog razvoja su namijenjeni i pitanjima poput zaštite okoliša i upravljanja. Dakle, ako budemo usklađivali razvojne politike u državnom smislu, onda trebamo voditi računa o tim dimenzijama. A sada nekoliko riječi o razvoju. Razvoj ne znači rast, a ni opratno rast ne znači razvoj. Možete imati rast, ali i pojačanje nejednakosti, ali također i rasta i sve više sromaštva. Dakle, D znači i e, ljudska prava, e, a također i e, uklapanje i e, održivog aspekta. Evo, samo nekoliko posljednjih riječi o nekoliko mehanizama, zato jer su već neki govornici spomenuli neko od njih. Želim se osvrnuti na procjenu učinka. To je sredstvo u koje su naše organizacije uložile mnogo nade i također su pokazale potporu i za ex ante, ex post procjenu. Concord je objavio jedno izvješće koje možete naći na olazu o paketu o boljem zakonodavstvu, odnosno onom dijelu koji se odnosi na procjenu učinka i e, njegove instrumente. O tome možemo dosta reći, ali izvan okvira toga pitanje je to provedbe, a to ste i vi spomenuli, a to je također naveo gospodin E, Frontini spomenuo. Concord je proveo studiju koja je razmotrila e, razmjer, odnosno udio procjene učinka koja razmatra razvoj u zemljama razvoju i to je bilo 20% 2030. godine, a 8% samo 2014. godine. Dakle, to ide u smjeru suprotnom od željenoga. Dakle, u u jednom od deset slučajeva bi se trebalo razmotriti zemlju razvoja, a to se ne čini. Dakle, to i je doista ogroman izazov. I na kraju, samo da se osvrnem na ulogu europskih delegacija, doista cijenimo to što su nas zamolili da razmotrimo njihov učinak u zemljama u koje djeluju, dakle učinak europskih politika. O tome one moraju izvještavati. U izvješću napretku o PCD-u imamo sažetak izvješća gdje se ocrtava napredak, ali nije jasno koji su sljedeći korici, zato jer se spominju neka područja, ali izvješće ne objašnjava, ne ukazuje na sljedeće korake E, koji će se primijeniti u tom smjeru i što će se učiniti u smislu usklađivanja politika u budućnosti. Hvala. Čuli smo od naših e, stručnjaka iz komisije njihovo mišljenje, a sada gospodine Preda vi imate riječ. E, pa vas molim da nam ocrtate kako se cijeli proces odvija u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina. Hvala. Gospođo predsjednice. Želim također zahvaliti našim stručnjacima koji su uzeli riječ e, i želim im zahvaliti na njihovim vrlo zanimljivim izlaganjima. Sve je to važno u kontekstu naše rezolucije. Rezolucije koja se bavi usklađenošću politika za razvoj. Želim također zahvaliti komisiji na izvješću koje je podnijela početkom kolovoza. Riječ je o vrlo korisnom izvješću koje nam povremeno omogućuje da podvučemo crtu, da utvrdimo gdje se nalazimo, a također nam istovremeno ukazuje na to što još treba učiniti. Ovo izvješće bi moglo zauzeti i više analitički pristupi kada je riječ o mehanizmima, a također i o djelovanju zemalja Europske unije. Naravno, zemlje u razvoju ostvarile su ogroman napredak, iako ga mnogi smatraju nedovoljnim ili nedostatnim. Dakle, u izvješću se isjeće nekoliko važnih elemenata kao prvo doprinos europskih delegacija čitavom procesu procjene napretka. Uloga europskih delegacija je dragocjena ocjena, a i nezamjenjiva, zato jer one imaju izravne kontakte sa našim partnerima, tako da mogu procijeniti stvarni učinak naših politika, ali osim toga delegacije raspolažu širom slikom učinka naših vanjskih odnosa sa određenom zemljom ili zemljopisnom regijom. Drago mi je, dakle, što će se njihov doprinos uzimati u obzir u budućnosti na sustavan način, a to je važno kako bi se tim delegacijama omogućilo da sudjeluju u ovom procesu. Usklađenost razvojnih politika treba postati automatski refleks u njihovom radu. Zatim, buduće postojanje jednog neovisnog sustava procjene usklađenosti naših politika. Sada ne želimo dovesti u pitanje izvješće e, komisije tim, no jedna vanjska procjena bi dala i veću težinu i veću vjerodostojnost ocjeni same komisije. To bi također omogućilo i drugačiji uvid u istu situaciju. No, sada E, želim nešto reći o raspravi u parlamentu i o rezoluciji. Prvo se odnosi na sam pojam PCD-a, o čemu smo i ovdje govorili, a također i rasprava o programu za 2030. što je izvrsna prilika i za propitivanje ovoga pojma kako bismo vidjeli je li to samo europski pristup ili ne u Ujedinjenim narodima. Govorilo se o E, usklađenosti politika održivog razvoja i to je razumljivo, no e, čini se da se o tom pojmu ne razgovara na međunarodnoj razini na isti način. Dakle, možemo li to proširiti na globalnu razinu, možemo li promijeniti naziv toga procesa? A, također, unutar Europske unije različiti akteri to tumače drugačije. Recimo, pravnici se e, razlikuju u tome od ekonomista ili od diplomata. No, Potrebna nam je zajednička definicija upravo kako bismo se mogli nadati da ćemo ostvariti istu viziju i nastojati postići iste ciljeve. Što sam i razna razmišlja o ovom pojmu. I često se smatra da je on namijenjen samo određenim osobama ili samo da određene osobe mogu izraziti svoje mišljenje. O tome jasno je da taj krug treba proširiti i da treba u to uključiti i druge dionike i naše međunarodne partnere. Zatim još jedna e, napomena već raspolažemo mehanizmima za e, usklađivanje razvojnih politika. Spomenuli smo procjenu učinka, usklađivanje u sklopu Europske službe za vanjske djelovanje, ali također i pri ministarstvima zemalja članica. Sada je to samo pitanje političke volje. Tim se instrumentima, mehanizmima treba više služiti kako bi naši napori konačno dali ploda. Zatim imamo također i skupinu povjerenika e, kojom predsjedava visoka predsjednica Mogherini, dakle u sklopu Europske službe za vanjsko djelovanje. To je dobar korak naprijed za cijeli proces. Dakle, ta e, skupina također omogućuje davanje jedne snažnije političke dimenzije usklađenju razvojnih politika na najvišoj mogućoj razini. Bilo bi zanimljiv naš odbor o tome izvijestili članove te skupine, a također bi bilo zanimljivo čuti i mišljenje same visoke predstavnice o tome. Usklađivanje razvojnih politika smatram da je izravno vezano i za ulogu koju Europska unija želi obavljati na međunarodnoj razini, a najdragocjeniji eh, mehanizam eh, usklađivanja razvojnih politika je takozvani sveobuhvatni pristup Europske unije, odnosno comprehensive approach, no, eh, bez obzira na filozofsku stranu toga pristupa, postoje instrumenti koji ne samo da djeluju, nego i dobro djeluju. Evo, tu mislim na europsku strategiju za e, razvoj koja se pokazala valjanom, a PCD je dio ove strategije i budući da o tome govorimo, treba spomenuti također i e, taj pristup koji je doista poguđen. No, ne smijemo se samo time zadovoljiti, nego trebamo i definirati jednu strategiju za emisije ili još neke konkretne točke. E, zatim imam još neka pitanja koja želimo uputiti našim stručnjacima. Dakle, na neke su se od njih oni već osvrnuli, a evo ja ću samo ukratko iznijeti svoja pitanja. Ako se uzmu u obzir različita područja prioritetnog djelovanja PCD-a, dakle u kojem od tih područja Europska unija može doista ostvariti napredak. Zatim, što mislite o raspravi o usklađivanju razvojnih politika u kontekstu programa za 2030. godinu? To je također proizišlo iz nekih izlaganja. I zatim, imamo i cijelu raspravu o takozvanoj univerzalizaciji tog pojma ili o odabiru novog naziva za taj proces i mene zanima što točno misle naši gosti o tom pitanju. I nadalje, Može li se usklađivanje tih e, politika lakše ostvariti u nekim politikama u odnosu na druge? Jesu li neki dionici možda spremni to ostvariti? Tu ne mislim na one dionike koji su nužno povezani uz razvoj, nego zanima me imamo li možda neke pod navodnicima prirodne saveznike uz one koji se izravno bave razvojnom politikom. Hvala. Evo, samo želim reći da će gospođa Mogherini doći na naš odbor 1. prosinca. Govorit ćemo o općim pitanjima, dakle neće govoriti isključivo o ovom pitanju. Ona koordinira čitavu vanjsku politiku, dakle rasprava bi trebala biti doista zanimljiva. Dakle, 1. prosinca poslije podne. Zapišite si to u rokovnik. Tko želi reći, uzeti riječ? Vidim dosta kolega, dakle reći ću da sad koji ima e, dvije minute, gospodin Fronzulika, onda gospodin Galenc i tako dalje. Hvala gospođo predsjednice. Poštovani kolege, doista mi je bila čast e, što sam odabran za izvjestitelja u Sjeni i za ovako važno izvješće o usklađenosti razvojnih politika. Usklađenost politika mora biti naš prioritet kako bismo izbjegli proturječnosti i izgradili sinergije između naših različitih politika. I to treba ostvariti u svakoj instituciji, zato jer će to ojačati naše političko zalaganje i nadam se da, ako to prepoznamo kao ključni element za razdoblje nakon 2015. godine, da to neće dovesti do polemike između različitih klubova zastupnika u parlamentu. Također je važno imati procjenu učinka ex ante koju će provesti komisija prije potpisivanja svih trgovinskih sporazuma kako bismo bili upoznati sa učinkom naših političkih inicijativa u početku Podržavam e, izdvajanje pet strateških e, područja koje je provela komisija, dakle trgovina i financije, što su ključni za rast i održivi razvoj. Zatim poljoprivreda i prehrambena sigurnost, e, što mora podržati europske poljoprivrednike i ruralne zajednice na način koji neće iskriviti tržišno natjecanje niti trgovinu. Zatim borba protiv klimatskih promjena u kojoj moramo igrati vodeću ulogu, zatim migracije, a to je pitanje u kojem moramo dosljednije uskladiti svoje politike i političke dijaloge sa zemljama partnerima i, i na kraju, ali ne najmanje važno, sigurnost. Naime, razvoj se teško može ostvariti u, u krhkim ili zemljama ili zemljama koje su zahvaćene sukobima. Poštovani kolege, dame i gospodo, spreman sam raditi na, e, vašim, na ovim temama s vama, budući da e, naša uloga i naša suradnja u velikoj mjeri ovisi o tome. Sutra ćemo govoriti o promjeni klime, podsjećam vas kolege, imat ćemo stručnjake. Gospodine e, Gorenci, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih također želio zahvaliti stručnjacima, gospodinu Frantiniju i gospođu Bonše. Gospodine Frantini, gospodin Frantini je rekao da je to jedan dobar program kad se govori o fondovima za financiranje izvoza poljoprivrednih proizvoda. Govorimo, govorili smo pet, prije 15 godina o 10 milijard, e, milijardi, a sada je to skoro nula. Također ste spomenuli e, organiziranje strukture u komisiji i u zemljama članicama kako bi e, se osiguralo da politika bude koherentna. A također, da li to znači da se PCD miče prema PCLD-u. To je u redu, ali u tom slučaju članak 208 nije dovoljan kao pravna osnova jer se bavi samo vanjskim aspektima politike Europske unije, ali Europska unija također mora udovoljiti istim ciljevima održivog rasta kao one koje želimo postići u zemljama u razvoju. Znači trebamo razmisliti o pravnoj osnovi ove, ove operacije. To je detalj koji nije nevažan. I treće što bih želio naglasiti je da kako ćemo to napraviti? Kako ćemo... Kako će politika koherentnosti funkcionirati? U prethodnim e, izvješćima puno smo o tome pisali i mislim da sada, ako mogu sugerirati, gospodine Prede, možda bismo sada trebali vidjeti što smo uzeli u obzir u rezolucijama koje smo već donijeli puno puta smo se vratili na odgovornost politike što se tiče koherentnosti politike. Tko je za to odgovoran? Gospođa Koherini, Mimica, Franz Timmermans? Tko? Tko ima značajnu odgovornost u svemu tome? Bilo bi jako lijepo znati gdje leži ta odgovornost. Rekli ste da postoji međuuslužni među problem rješavanja problema, ali što ako se problem ne može riješiti? Što ako se neki sukob ne može dobro riješiti? na zadovoljavajući način, da li ćemo samo imati e, sastanke među e, uslugama, što ako taj problem dođe, e, pođe prema vrhu piramide, kad govorimo o tome da se unutar komisije ljudi ne mogu složiti. U prethodnim izvješćima, ja mislim da je bio predsjednik komisije ili netko, ali netko tko je bio identificiran, tko je preuzeo odgovornost, koji je donosio odluke, kada je stvar trebalo riješiti u nekim zemljama e, članicama imamo međuministarski odbor za to. U svo dužno poštovanje ja mislim da su to ljudi druge razine. Ministri to, o tome ne razgovaraju baš često. Kada govorimo o e, zemljama članice trebamo uspostaviti rukovođenje. I kada pogledam članak 208 i što se tiče vlada u zemljama članicama moramo imati e, učinkovitu politiku koherentnosti koju će jamčiti i zemlje članice, ali neki odbori jednostavno se time ne bave. Želim da se tim, tom politikom koherentnosti politički bavi. Marija, sad prvo, onda Lola. Hvala. Gospodine Fantini, koliko ja znam, da, izvolite, uključite se. Od 1992. godine na evropskoj razini imali smo politiku koherentnosti u našim osnovim tekstovima. To imamo već 23 godine. Mislim da ipak napredak koji, do kojeg je došlo je skroman. U e, programu za 2030. godinu ponovne se e, važnost politike politike koherentnosti, ali kao što je rečeno SDG još nisu ugrađene kako spada. Postoje riječi, ali čini se da u praksi zemalja članica e, politika koherentnosti se stavlja u zapječak u vlastitom interesu. E, posljedica toga da se lišavamo određenih instrumenata je problem jer smo ostavili otvorena stražnja vrata, dumping, izvoz za subvencije za e, izvoz, imamo tržište mliječnih proizvoda u poteškoćama. Želimo to riješiti tako da ćemo organizirati strategiju izvoza koja će imati utjece na zemlje u razvoju, ali to nije koherentnost, to nije konzistencija, treba nam strukturna promjena u kojoj će će politika koherentnosti biti najvažnija. Drugi su također rekli da nam to treba u poreznoj politici, u našim u politici trgovine, u svim e, e područjima nam treba koherentnost i konzistencija. Vi, gospodine izvjestitelju, ste rekli da zemlje članice imaju planove, ali da li su ti planovi e, pravno obvezujući ili su jednostavno riječ na papiru koje je netko stavio na papir? Imamo li e, tu pravnu obvezu iste vrste u zemljama članica kao što imamo ovdje. Lola, izvoli. Hvala Linda, hvala e, govornicima, stručnjacima naročito. E, politika koherentnosti se prepoznaje u Lisabonskom ugovoru, ali mora biti učinkovita i mora biti povezana sa ciljevima održivog razvoja. Mora biti jedan od temeljnih kamera vanjske politika naročito kada govorimo o akcijama, ambicijama za nove planove. Mora biti povezana sa regionalnim i lokalnim strategijama, mora biti jasna, jasan odgovor, e, mehanizam odgovornosti. To znači da kako zemlje u razvoju budu e, bile izložene, moramo biti sigurni da imamo politiku e, koherentnosti za zemlju u razvoju. Ne možete jednom drugom davati, a drugom uzimati. Moramo se pozaviti krizom izbjeglištva. Ne može se pozabaviti krizom izbjeglištva ukoliko e, ignorirate učinke vanjskih djelovanja na taj fenomen. U e, Europi se također bavimo nekim zemljama koje su mm, e, takve da je njihova politika u suprotnosti našom prema afričkim zemljama. To je asimetrična politika, imamo pobjednike i gubitelje. I konačno ljudi počnu zapravo dolaziti preko mediteranskog e, mora, sredovnog mora i čini nam se da zemlje u razvoju gube kad se govori o financijskim tokovima kojima se ne može ući u trag, znači izbjegavanje poreza i takve stvari koje također moramo riješiti, također se moramo pozaviti farmaceutskim proizvodima, razvojem ljekovama. Sada je pravi trenutak da budemo konzistentni i da istražimo nove strategije za biomedicinska istraživanja, što će značiti da ljudi imaju pristup E, nalazima medicinskih istraživanja koja se čine za javno dobro. U ovom trenutku kad se govori o javnoj politici i investicijama, okolišu, našom, našoj vlastitoj politici razvoja, to je sve češće nešto što se pomiče u privatni sektor, što znači da je manje e, učinkovito i koji put se izgubi sasvim. Moramo biti potpuno svjesni važnosti e, koherentne politike i moramo zauzeti e, jasne i obvezujuće mjere. Vraćamo se na članak 208. Ne smije biti utopija, već mora biti obvezujuća. E, čuli smo da je ovo pravilo zapravo Imamo druge govornike, molim da se javite e, ako se želite referirati na neko točku, ali budite kratki jer imamo na našem dnevnom redu još dvije točke. Izvolite. Što se tiče ključnih područja, vrlo je teško izabrati, ali kao što je gospođa Sandrić rekla, izbjeglištvo, izbjeglička kriza je tako toliko e, jasan cilj, jer ove godine imamo sastanak u Lavaleti, imamo s jedne strane e, pristup maknite se iz Europe što nema veze s ljudskim pravima, a s druge strane imamo e, one koji zastupaju da imamo što više e, aziranata iz izbjeglica u Europi, um, a, koji, a ne da ne moraju izla, izaći iz svoje zemlje porezi, 200 milijardi dolara koji se ne uplaćuju u zemljem, razvijenim zemljama, to su brojke koje dolaze iz svjetske trgovinske organizacije. Također se slažem da bi trebao biti netko tko na visokoj razini donosi odluke ili predsjednik ili potpredsjednik komisije da odluči kako razriješiti sukobljene interese, ali za to moramo biti svjesni sukobljenih interesa i zbog toga nam treba procjena e, učinka jer ti E, e, te procjene ne upućuju jasno na sukobe interesa i koji put nam se čini da su čak neobjektivni jer se ne bave s tim, e, tim pitanjima na adekvatan način. I sada bih još dodala samo jednu stvar, a to je da mnoge politike koje ste vi svi spomenuli kao nekoherentne, možda se to nije samo slučajno dogodilo, možda se moramo pitati kako se donose odluke iako e, pročitate Concord upute o boljoj regulativi jedna od dvojbi koje imamo je rizik, dominacije e, tih donošenja odnosa u privatnom sektoru i nedostatak zaštite e, na primjer kad se govori o javnim konzultacijama one nisu sasvim zauzete e, pravnim, javnim sektorom. Moramo pogledati e, moć ravnoteže i na što će ove politike utjecati u zemljama razvoju, na koje lokalne zajednice. A zatim imamo čak e, nesrazmjer moći između e, organizacija civilnog društva, nevladinih e, udruga koje imaju malo sredstava i pokušavaju djelati, a s druge strane imamo multinacionalne korporacije. Dakle, moramo se upitati kako se donose odluke i tu ću prestati. Vrlo zanimljiva pitanja da li Evropska unija može pridonijeti razlikama. To odno, ovisi o nekim čimbenicima koji će to gurati. Moramo pogledati, sagledati ona područja gdje je došlo do političkog momentuma, uzmaha i tu je potrebno sačiniti e, analizu političkog gospodarstva gdje se može napraviti, doći do e, e, napretka Recimo upravo smo imali ovaj skandal sa Volkswagenom. To je tipični e, primjer kad odjednom se politički svijet budi i imamo ista ta, iste te probleme e, sa potajnim otjecanjem kapitala. Puno to treba riješiti, ali recimo bilo je puno pritiska na E, zaštićene porezne zone, e, taj problem još uvijek nije riješen, ali imamo nekoliko naznaka da je taj faktor ako postoji da ga treba politički svijet iskoristiti. A sad se vraćam na pitanje naših europskih vanjskih e, djelovanja. To je u ovom trenutku veliko pitanje, a u ovom trenutku kao Evropska unija još uvijek ne djelujemo e, koherentno u našim vanjskim djelovanjima i to je jako jasno u debatama koje se trenutno vode postkotom e, diskusije da li trebamo nastaviti suradnju ECP-a i Evropske e, unije. Imamo zajedničku strategiju Europe i Afrike i nekoliko regionalnih strategija koje jednostavno nisu sasvim koherentne, nisu usklađene i to me vodi do pitanja tko je taj koji bi, koji bi trebao predvoditi sve ove diskusije o PCD-u. mnogim zemljama članicama to je posvećeno ministrima za razvoj, ali da budem iskren, neće biti e, e, ministarstva razvoja koja će e, staviti pritisak na ministarstvo gospodarstva ili ministarstvo unutrašnjih poslova kad se govori o migracijama i drugim pitanjima. To mora se doći do razine premijera i njegovog ureda najviših predstavnika Europske unije, Junkersa i takvih. Tako da bi ta rasprava e, zaista e, pokrenula stvari i konačno, konačni odgovor Rechtsverbindlichkeit. Da, imamo pravne obaveze u 17 zemalja članica Europske e, unije, 17, a čak i tri, drugih 13 zemalja ima ta, tu pravnu obavezu. To je bila prva, prva Švedska prije 15 godina, ali je pitanje kako da to bude operativnije i onda vidite da je vrlo malo zemalja koje su uspjele sagraditi uspješne operativne strategije u skladu sa e, akcijskim planovima. E, Danska je možda predvodnik, ali još jako puno treba učiniti da bi se te pravne obveze pretvorile u stvarno djelovanje. Da, hvala. Dozvolite da prvo zahvalim svima za komentare i pitanja, kao i drugim kolegama stručnjacima, a sad ću vam dati nekoliko elemenata koji se tiču mojeg dijela e, predavanja. Što se tiče prioriteta, za, u ovom trenutku imamo pet prioriteta financije, sigurnost hrane, sigurnost e, migracije i e, promjene klime da li bi ih trebali biti više, a da li bismo bili efikasni u tom slučaju ili to mora biti ovako kako je. To je jako teško pitanje jer ovih pet e, stvari iz različitih razloga su sve veliko, jako važne. Ne bismo trebali nešto učiniti za klimu, za sigurnost, za migrante. E, dakle, imali nešto što možemo izostaviti. Sigurnost hrane, ribarenje, to je vrlo važno. Da li to možemo isključiti? Jako teško. Da, govorit ćemo o tome, razmišljat ćemo o tome, ali da li možemo suziti ova pitanja na manje od pet? Ne, jako teško. Iako unor toga možemo naći način da budemo specifični, da bismo pridonijeli um, razlici, a možda ono o čemu možemo razgovarati, ali o ti se razgovori vode. Što se tiče um, plana 2030. da, to je ogromna šansa, jer kao što sam rekao, um, svi ja, razumiju, svi koji su bili u Njurku i sve zemlje koji su sudjelovali u planiranju, je, je taj plan nešto što zahtjeva koherentne kolektivne politike. To ne radi Radi se o tome da se treba imati pravilna politika i vrlo je važno da ne govorimo o, donatorima i onima koji primaju. Svi e, moraju imati pravilne politike ako govorimo o, o trgovinama i, to je jednako e, važno kao i svo drugo jer vrlo je važno i to je šansa koju moramo zgrabiti, moramo govoriti o e, PCD na početak. PCD je samo dio svega toga, moramo to staviti u ovaj kontekst jer e, to je e, oruđe se razvoje PCD. Mislim, kad govorimo o PCD-ima ili PCSD-ima, ne smijemo imati rasprave o semantici i o konceptima. I to ne smije nas to spriječiti da e, u stvarnim razmirima ne napredujemo. Ako budemo govorili samo o konceptima i ne budemo bili efikasni u implementaciji, nećemo biti uspješni. Moramo biti uspješni u implementaciji. Što se tiče strukture odluka. Ja apsolutno razumijem da odluke o pcd se ne mogu donositi samo od strane onih koji se bave razvojem, jer po definiciji to ima utjecaj na druge politike. U komisiji činjenica je da svako, svako zakonodavstvo treba usvojiti cijela komisija mi tako donosimo odluku. Svi povjerenici moraju e, odlučivati o svakom e, dijelu zakonodavstva. Ono što nama treba također je da imamo jasno razumijevanje političke važnosti, ali također tehničkih sposobnosti da vidimo gdje leže e, kontradikcija kojih ima. I zbog toga je to važno i moram reći da smo slušali mm, izvješće Danske i iz stoga smo promijenili između ostalog e, legislativu o tome kako ćemo e, primijeniti e, procjenu učinka i zato imamo oruđe kako to će učiniti i nadamo se da ćemo kad budemo pratili što se događalo moći ćemo dovesti do poboljšanja. To je vrlo važno i interesantno i zanimljivo e, oruđe. Ono što se promijenilo je e, imamo povjerenike, skupine povjerenika koje dolaze, donose odluke. Jedan od njih je potpredsjednik Timerman koji Eh, odlučuje u unutrašnjoj strani eh, pcd eh, i to je vrlo važan element koherentnosti. A i konačno želim reći da u mnogim područjima nismo 100% sigurni da smo postigli PCD. Moram se složiti, nemojte mi doći govoriti da, da nešto nije dobro, jer imamo još puno posla pred sobom u ovome području. Hvala. Hvala, gospodin Preda. Da li ste dobili odgovore na svoje pitanja? Ne sasvim, ali bih ipak zahvalio svim kolegama. Uvjeren sam da će do početka sljedeće godine, kad počnemo raditi na samom tekstu, da ćemo biti u stanju postići dobar kompromis i puno vam hvala svima. Hvala, ovo je bio vrlo, vrlo korisna razmjena iskustava i dobar temelj za izvješće koje ćemo napraviti sljedeće godine. Prvo molim da zahvalimo našim govornicima što su nam se pridružili što su nam se obratili i sada. Možemo brzo prijeći na zadnje dve točke. Nadam se da ćemo će to biti brzo jer o njima ćemo e, glasati sutra, a na prethodnim sastancima smo već imali rasprave. Prvo je broj 9 obrazovanje djece u kriznim situacijama. Ovdje imamo pitanje za plenarnu sjednicu. Vrlo je važno ovo pitanje. Mnogu, mnogi znaju kakva je situacija u izbjegličkim kampovima, da djeca se ne razuju ljudi u prosjeku žive 17 godina kao izbjeglice. Na e, posljednjem sastavku smo imali predstavnika UNICEF-a i nakon te rasprave smo dodali 88 Eh, amandmana, imali smo sastanak u Sijeni, zatim imamo deset eh, amandmana koji su kompromisi. Glavna poruka je naravno da moramo učiniti više da bismo pružili obrazovanje djeci i mladima u koji su izbjeglice i proračun treba s tim uskladiti. Zahvaljujem vam na amandmanima i komentarima. Tereza, izvoli. Tereza Hamanes će prva govoriti. Tko želi govoriti? Da, vidim još ima. Da li netko još želi uzeti riječ o tome? Ignacio, da. Vas sam zabilježila, onda Ignacije, da. Hvala eh, gospođo predsjedavateljice. Kao što je eh, izvjestitelj o, u za ovo izvješće, Prvo bih željela zahvaliti izvjestiteljici Lindy McEwan za e, njezin trud koji je uložila u e, u tekst o e, obrazovanju djece u kriznim situacijama. Radi se o vrlo teškim slučajevima, ali ima nekih aspekata koji nedostaju, tek se može poboljšati. Recimo, obrazovanje za djecu koja e, žive u konfliktnim zonama, to se ne smije zanemariti, ne smije to biti sekundarno naročito u situacijama e, sukoba. Obrazovanje se e, obično smatra sekundarnim svim drugim potrebama, znači humanitarni odgovori uopće ne uključuju obrazovanje kao e, dio njihovih aktivnosti, što je žalosno jer obrazovanje je korisno i puno korisnije nego što se to čini na prvi pogled. Obrazovanje, a, odnosno djeca koja nisu obrazovana mogu postati žrtvama trgovine ljudima, mogu postati ranjivija i manje svjesna stvarnosti e, i ne mogu se tva, vratiti u stvarni život jer ne žive normalno, žive u užasno kaotičnoj situaciji sukoba i to ima loše učinke na njihov život jer nemaju pristup e, obrazovanju. Također e, obrazovanje za invalidnu djecu koja su čak ranjivija. To je dio e, agende održivog razvoja S DG-e. Obrazovanje je apsolutno važno, naročito u zemljama u kojima je vlada sukob ako pogledamo točku 5, e, ravnopravnost spolova i e, obrazovanje djevojaka u e, izbjegličkim kampovima je vrlo važno. i mislim da u konfliktnim zonama obrazovanje treba podržavati i još jedan put zahvaljujem izvjestiteljici to je ova je izvješće vrlo konstruktivno kao i izvješće izvjestitelja u sjeni. Hvala, Neben Neuser. Hvala Linda za vaš, tvoje izvješće. Govorim u ime Enrique Guerrera. Ja mislim da je ova odluka eh, jako povezana sa njegovim radom kao izvjestitelj za humanitarnu pomoć Svijet se suočava sa sve većim brojem sukoba, prirodnih katastrofa i humanitarnih kriza. E, ranjivost je veća među djecom, više od milijarde djece i mladih živi u zemljama kojima vladaju ratovi, sukobi ili krize. To znači da cijele generacije, naročito djevojke i mlade žene, mogu biti izgubljene zbog toga što ih se ne obrazuje. Sva školska djeca mogu postati žrtvama e, trgovine e, ljudima i kriminalnih skupina. Nedostatak obrazovanja dovodi do e, drugih loših čembenika, visoke stope nataliteta, i ciklus hitnih situacija. Obrazovanje i dalje ostaje najmanje financiran humanitarni sektor manje od posto ukupne humanitarne pomoći se odvaja za obrazovanje. Odluka ima za cilj povećati pažnju koja se e, posvećuje e, obrazovanju tako što će se povećati udio humanitarnih fondova za obrazovanje u kriznim situacijama a to će uključiti i zemlje članice i komisiju. Vrlo smo zadovoljni što je rad bio konstruktivan i da što su sve političke skupine vrlo konstruktivno djelovale kako bi e, poboljšale ovu situaciju i mi smo vrlo zadovoljni sa kompromisnim amandmanima koji su dodani. Mi smo sigurni da će ova odluka doprinijeti e, tome da ova tema bude e, vidljivija i da se osigura da obrazovanje u kriznim situacijama postane jedan od e, prioriteta na dnevnom redu humanitarnih organizacija. Hvala. Ignacio, imaš li što za reći? Da, vrlo kratko ću reći da vam zahvaljujem na izvješću koje je vrlo konstruktivno i koje je vrlo, odlič, vrlo dobra rezolucija. Naši su amandmani uključeni u kompromisno rješenje i mi podržavamo tekst. Hvala. Ja, da, također bih e, željela po... unsere Punkte äh, wunderbar aufgenommen. Danke, Linda. Ja bih također htjela naglasiti koliko je važno da ovo uključimo u svoje izvješće u redu. Naravno, razgovarat ćemo o tome sa odborom za proračun, a naravno onda imamo i glasovanje u vijeću. Evo, upravo su me podsjetili da se moramo pobrinuti da ova rasprava bude na plenarnoj sjednici što prije. Pa molim vas kad razgovarate sa svojim klubovima zastupnika, pobrinite se da postignemo pritisak da ova tema ide na plenarnoj sjednici. Oprostite, komisija je zatražila riječ, gospođa Iglesias Ortego i um, njezina kolegica, oprostite preskočila sam vas, ali molim vas govorite kratko. Hvala vam lijepo, nemamo mnogo toga dodati sa strane komisije, mislim da je ovo dobar prijedlog um, konačnog rješenja, kao što je već rečeno, nastojimo povećati svoje intervencije u području obrazovanja u produljenim krizama i novi obrazovni program za našu zakladu bit će uskoro objavljen imamo sastanak skupine e, koja se bavi kvalitetom u petak, a vrijednost tog programa je 120 milijuna eura. Hvala. Hvala u ime glavne uprave EKO. Čestitam parlamentu na snažnoj predanosti u pogledu obrazovanja u e, hitnim situacijama. To je tema za koju se uvelike zalažemo. Kao što znate, povjerenik je naglasio svoju namjeru da podupre potporu za ovu svrhu za 4%. To će početi i već sljedeće godine kada ćemo utrostručiti naša izdvajanja za ovu svrhu na 35 milijuna Dakle, namjera povjerenika je da poveća ovo izdvajanje na 4% do kraja svoga mandata. Kao što sam već spomenula, mi ćemo naravno nastaviti raditi na jačanju suradnje sa kolegama iz, e, sa kolegama koji se bave područjem razvoja. Hvala vam lijepa, ovome ćemo glasovati sutra. Sada možemo prijeći na sljedeću temu, a to je godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i mišljenje našeg odbora o tome, to je svakako svakako važna tema. Dajem prije svega riječ izvjestitelju gospodinu Franculici. Izvolite. Hvala vam lijepo, poštovani kolege. Pozdravljam konačno mišljenje koje je postignuto u pogledu godišnjeg izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. godinu. pregovori su bili pozitivni, odvijali su se u suradnji i vjerujem da ćemo taj rad podupreti i mi i kolege iz odbora AFET. Dakle, snažnu potporu smo dali temama kao što su mir i sigurnost i cilj iskorjenjivanja, siromaštva, nejednakosti, e, ostvarenje e, ciljeva održivog razvoja i tako dalje. Kulturna raznolikost ne može se iskoristiti kako bi se kršila ljudska prava koja e, podupire međunarodno pravo. Ljudska prava moraju biti u samom središtu našeg programa, stoga se moramo pobrinuti da ciljevi za održivi razvoj za 2030. godinu budu utemeljeni na pristupu koji vodi računa o ljudskim pravima. Snažno osuđujemo uporabu štetnih praksi koje se primjenjuju na ženama i korištenje silovanja kao na oružja u ratovanju moramo se pobrinuti da naši instrumenti budu učinkoviti da ih je moguće pratiti i da pitanja ljudske prava i suradnje za razvoj e, budu takvi da se na terenu međusobno upotpunjavaju i podupiru. Zatim tražimo veću odgovornost, veće instrumente e, transparentnosti i za poslovne subjekte i za e, pojedine ciljeve različitih inicijativa dok čekamo međunarodno obveziv pravni instrument za prekograničnu suradnju e, kao kao što to predviđa rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 27. lipnja 2014. godine. U ovoj situaciji masivnih migracija u Europi moramo razmotriti pitanje e, temeljnih e, uzroka migracija. Obično je to nedostatna vladavina prava, kršenje ljudskih prava, e, nedostatna sigurnost i naravno klimatske promjene. Stoga potičemo Europsku uniju i države članice da izbjegavaju suradnju s nekim trećim zemljama u kojima su ugrožena ljudska prava i demokracija. Također smo u tekst e, unijeli napomenu kako se moramo pobrinuti e, da naša pomoć za razvoj bude primarno kanalizirana kroz nevladine organizacije, dakle kroz civilno društvo. I na kraju e, podsjećamo da sporazumi koji se sklapaju sa zemljama u razvoju moraju obuhvaćati obvezujuće odredbe o zaštiti ljudskih prava i da e, komisija mora e, procijeniti učinak svojih trgovinskih i drugih politika. E, zahvaljujem svima na plodonosnoj suradnji, zahvaljujem na vašim amandmanima i na odličnim doprinosima. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo, gospođa Befril. Da, hvala vam lijepa. Još jednom htjela bih dati nekoliko komentara vezano uz ovo izvješće. Ja sam naime bila izvjestiteljica odbora FEM vezano uz e, ovo izvješće i u središtu moje pozornosti bili su različiti aspekti koje utječu na žene i na pitanje spolne ravnopravnosti. Primjerice, u mnogim državama svijeta e, daju se različita objašnjenja, odnosno opravdanja za nejednako postupanje prema ženama, što je svakako neprihvatljivo i stoga mi je drago što vidim da je e, pitanje ravnopravnosti spolova uključeno u ovo izvješće i da se traži da se takva praksa malo po malo promijeni e, naravno u mnogim dijelovima svijeta važno je pronaći rješenje i za taj problem i za pitanje siromaštva koje mnoge žene dovodi u vrlo težak položaj. Dakle, važno je da se borimo protiv podcjenjivanja uloge žena u politici. Treba promicati sudjelovanje žena u političkom životu i moramo ostvariti rezultate. Također postoji i amandman koji e, osuđuje loš tretman žena od strane različitih terorističkih skupina, korištenje žena E, kao oružja. Dakle, e, žene su žrtve ratova i tim pitanjem se također e, moramo pozabaviti. U svakom slučaju želim vas obavijestiti da smo primili oko stotinu amandmana koje sada razmatramo. Zahvaljujem gospodinu Franculiki i ostalima izvjestitelju u Afetu koji su se bavili ovom temom, tom iznimnom važnom temom. Vjerujemo da će ovo izvješće dodatno obogatiti naš rad na ovom pitanju, a to je svakako i jedan od glavnih ciljeva nove, novog programa za 2030. E, Hvala vam lijepa, ja bih e, također htjela zahvaliti izvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Ovo je dobro, čvrsto izvješće, amandmani su na dobar način ugrađeni u kompromisni tekst, osobito oni koji se odnose na pitanje radnog prava, socijalnih prava, odgovornost, e, poslovnih subjekata, to su teme koje su za zelene važne. Nažalost, mi ne možemo poduprijeti tekst gdje se govori o pomoći koja se pruža zemljama koje krše ljudska prava. No, sav preostali dio izvješća smatramo veoma dobrim. Hvala vam lijepo, gospodin Korao Ignacio, a onda gospodin Preda, izvolite. E Hvala. Mišljenje koje je izradio gospodin Frunzolika je nama prihvatljivo, no Važno je da se tu uzme u obzir naše stajalište, odnosno da je potrebno zaštititi ljudska prava i putem pružanja potpore nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima u zemljama u razvoju. Na to moramo staviti naglasak e, i u kontekstu korupcije koja vlada u tim zemljama. U našim amandmanima vratili smo se na pitanje trgovinskih sporazuma ili bilo kakvih sporazuma koje zaključujemo sa zemljama u razvoju, koji trebaju uvijek sadržati snažnu klauzulu o zaštiti ljudskih prava. Pozdravljamo također i činjenicu da se spominje i pitanje migracija. Zahvaljujem gospodine Preda. Zahvaljujem predsjedateljice. Zatražio sam riječ jednostavno kako bih rekao da smo na razini pododbora za pravosuđe došli do trenutka gdje smo zaključili e, razgovore o izvješću primili smo oko 140 amandmana i uskoro ćemo postići sporazum o 48 kompromisa. Odlično smo surađivali sa svim klubovima zastupnika, stoga mislim da postoji velika vjerojatnost da ćemo sutra moći zaključiti E, taj dijalog zajedno s kolegama iz drugih klubova zastupnika. Znači samo sam vas htio obavijestiti kako stoje stvari u odboru za pravosuđe. Hvala, oprostite, samo sam pokušala naći te kompromise. Znam da ste imali mnogo amandmana. Gospodine Franculika, želite li bilo što dodati? Mislim da trebam samo još jednom zahvaliti kolegama sva su stajališta uključena u ovaj kompromisni tekst. Bila mi je čast i zadovoljstvo surađivati sa svim klubovima zastupnika na ovom važnom dokumentu Europskog parlamenta. Hvala vam. Hvala, zahvaljujemo i mi kolegama i svim djelatnicima parlamenta na teško na teškom radu, na napornom radu uloženom u postizanje kompromisa. To će nam pomoći kod glasovanja na plenarnoj sjednici. Sutra poslje podne u 15 sati glasovat ćemo o ovom izvješću. S time smo došli do kraja današnjega rada. Oni koji nisu koordinatori, sutra počinje naša sjednica u 10.30, a sastanak koordinatora počinje u 9 sati u ovoj istoj prostoriji. Evo, prevoditeljima samo poručujem da smo jednom barem završili nešto ranije.